Okay, colleagues, we're going to Kolege, započet ćemo s radom. Tako da vas molim da svi zauzmete svoje mjesto jer ipak imamo saslušanje, tako da bi bilo dobro da više manje započnemo na vrijeme. Dakle, ja ću otvoriti sastanak i obaviti ove formalne stvari, a onda ću predati jer Bogdanu Venti koji će predsjedati saslušanje o uvjetovanju pomoći. Dakle, Imamo točku prvu, dnevni red. To je došlo do promjene u dnevnom redu. Naime, s obzirom da sutra imamo svečano obilježavanje 60. obljetnice potpisivanja ugovora iz Rima, imat ćemo poseban sastanak od 11.30 do 12.30 sutra u vječnici, što znači da je točka 12 na našem dnevnom redu, razmogladišta o rješavanju sve manjeg prostora za civilno društvo u zemljem razvoju. Morat ćemo tu temu odgoditi na 25. četvrtog. I ništa više ne trebamo mijenjati na dnevnom redu, to je izvješće na vlastnu inicijativu, rokovi su e, u našim rukama i uz dogovor e, sa izvjestiteljem to smo odgodili. Dakle, da li pristajete na to, tu promjenu, tako da možemo sutra otići na plenarnu u 11.30. Pustim vas također da sutrašnja zadnja točka na dnevnom redu jeste zajednička rasprava sa odborom AFET i odborom za proračune o nacrtu izvješća o Europskom fondu za održivi razvoj, tako da trebamo preći u veću sobu, a to će biti 2 kve 2 u pol sutra poslije podne ima još nekoliko obavijesti. Prva tiče se zajedničkog sastanka koji se održava u srijedu ovog tjedna od 9 do 10.30 u dvorani PHS 5B001. Tu ćemo imati zajedničku razmjenu gledišta sa zastupnicima iz odbora SEDE, pod odbor, za zaštitu za obranu, o stanju u Demokratskoj republici Kongo, osobito promatrajući humanitarno sigurnosna pitanja. Treba smo imati razmijen gledišta sa Mamaduom Dijalom, zamjenikom specijalnog predstavnika misije za stabilizaciju Demokratske republike Konga u un dakle poznate po kratci MONUSCO, i sa rezidentnim koordinatorom Ujednih naroda u DRC-u. Međutim, on ne može nazočiti tom sastanku jer su dva člana osoblja Monuskova nestala. Tako da će ga zamijeniti neki drugi dužnosnik un i imat ćemo taj sastanak. To je tema kojom smo se bavili ranije, jer kao što znate dali smo Denisu Makvegiju E, nagradu Saharova koji je imao svoju bolnicu u Istočnom Kongu, a Monusko je bio zadužen za sigurnosnom području, tako da je sigurno da smo zainteresirani za to sve. Druga obavijest e, je e, ažuriranje u Europskom konsensusu za razvoj. Imamo dva izvjestitelja gospodina gospodu Venta i Noizer koji pregovaraju trenutno s komisijom, Europskom službom za vanjsko djelovanje, malteškim predsjedništvom. Dakle, usvojen je naš tekst. Predsjedništvo je sad predložilo kompromisni tekst i rasprave su u tijeku s izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni i vaš sa mnom. Mnogi od vas sudjelovali u tim pregovorima. Imamo više sastanaka. Sutra imamo za vrijeme ručka još dodatni sastanak. Ima dosta slaganja između parlamenta i komisije o održivim ciljima za razvoj i iskorjenjivanju e, gladi, ali ima još nekih stvari o kojih trebamo dogovoriti. Cilj je da sporazum o tekstu konvenciju ostvarimo do petog mjeseca kako bi vijeće i parlament e, potvrdili taj tekst e, kako bismo to na vrijeme napravili za Europske dane za razvoj 7. i 8. lipnja. Imate li kakvih pitanja? Ako ne imamo zapisnik eh, sa sastanka 10. 11. Eh, listopada i 12. Eh, studenog, prosinca, ispričavam se, ako imate bilo kakvih primjedbi, onda to javite tajništvu, u suprotnom ćemo smatrati to za usvojenim. Sada prelazimo na točku četvrtu dnevnog reda, to je usvajanje zapisnika koordinatora 28. veljače ove godine. Isto vrijedi što se tiče komentara, dakle do kraja sjednice, ako ne bude komentara, smatrat ćemo to usvojenim. Radimo na točku petu. Europska komisija, obavijesti Europske komisije, gdje komisija nemamo ništa tu, dobro možemo to izostaviti. A sada ću prepustiti predsjedanje, odnosno predati riječ Bogdan Venti i Julie Sargentini koji će predsjedati i imat ćemo saslušanje o uvjetovanju pomoći do pet i pol. Najljepša hvala. Hvala predsjedateljice, dame i gospodo, dragi kolege. Želim dobrodošlicu na sastanak odbora za razvoj i na saslušanje o uvjetovanju pomoći, a to je prvi sastanak eh, na ovu temu. Dakle, Moderator bit će gospođa Sargentini i gospodin e, Guerrero. Ima za cilj da omogući našim e, zastupnicima i dionicima da bolje razumiju argumente za i protiv uvjetovanja. Dakle, cilj je da naš odbor zauzme stav o posljedicama uvjetovanja pomoći u e, europskoj suradnji za razvoj. Ovdje ćemo imati dva pristupa uvjetovanju pomoći i nastojanju da se, da se smanji migracija i uvjetovanju pomoći i ljudska prava. Imamo goste iz Konkorda, Europskog središta za upravljanje politikom razvoja, Međunarodna organizacija za migracije, dva belgijska sveučilišta i Komisije Europske službe za vanjsko djelovanje. Uvjetovanje pomoći poslao je Ključna tema među politikama zadnjih godina uvjetovanje je postupak kojim davatelj pomoći zahtjeva od primatelja da poštuje određena pravila povezana uz korištenje fondova. Uvjetovanje može ići od cilja smanjenja korupcije do kontroverzijnih zahtjeva poput smanjenja proračunskih rashoda i deficita donatori mogu također zahtijevati da se sredstva koriste, koriste za konkretne projekte, a ne da se to e, njihovim raspolaganjem prepusti diskreciji korisnika. Naša dva panela su stručnjaci koji su zainteresirani za politiku razvoja. Što se tiče migracije, imamo teme koje se bave izbjeglicama i, migrat, i migrantima poljem Europske službenskog djelovanja. Sutra ćemo sa aftom i odborom za proračun se baviti temom europskih fondova za e, održivi razvoj i za vanjske planove ulaganja. EIP je izvorno imao za cilj da se razvija u zemljama Afričke regije iz kojih dolazi veliki broj migranata u Europsku Što se ljudskih prava tiče, odbor trenutno radi na izradi mišljenja o ljudskim pravima i korupciji u zemljemu razvoju, koji će neupitno biti od velikog značaja u raspravi uvjetovanosti. Tu se radi o nadzoru toga kako zemlji razvoju koriste sredstva i kako se bave pitanjem ljudskih prava i tako da su zemlje donatori bili pod pritiskom da e, to drže pod nadzorom. Neke zemlje po Belgiji su počele povlačiti bilateralne fondove za prijemnike kao koji su Ruanda i Burundi, a uslijed briga o zloporabi ljudskih prava. Više ćemo o tom konkretnom primjeru čuti tijekom drugog rasprave na drugom panelu. Europska unija dugo je prilazila uvjetovanju pomoći kao zajedničkoj odgovornosti glede izbora političkih instrumenata i suradnje sa primateljima pomoći. Dakle, smatraju da su države partneri odgovorne za vlastiti uloženi napor u smjeru poboljšanja e, rada. Uvjetovanje je osobito važno u onim zemljama primateljicama u kojima vlade nisu preuzele nikakve stvarne obveze glede razvoja svog rastog stanovništva, već se bave samo preživljavanjem režima u vezi s tim imamo neke praktične primjere stvaranja poticaja koji su povezani uz uvjetovanje i to je poznato kao pozitivno uvjetovanje. Temeljna ideja jeste da države koje provode više demokratskih reformi primit će također veće koristi od Europske unije tijekom odnosa tijekom kojih će biti primatelji. No, Europska unija ima suprotan pristup od SAD, dakle bilo se radi ex post uvjetovanje ili negativno uvjetovanje. Na primjer, Europska unija koristi obustavu pomoći i sankcije u svojoj politici razvoja. Dakle, svi elementi povezani su uz raspravu koja je tijeku o izgradnji buduće politike za razvoj. Dakle, sada se radi o konsenzusu za razvoj, o ciljima da se nađu odgovori za globalnu strategiju koji su objavljeni prošle godine i sada gledamo e, obnovu razvoja sa zemljama AKP-a. Dakle, trebamo sagledati pobliže pitanja kao što su uvjetovanje. Što više, uz rasprave koje su u tijeku moramo nastojati da ovim doprinosom pomognemo europskom, europskoj pomoći za razvoj. Iz tih razloga nadam se da će ovo saslušanje ići, dati svoj doprinos ka rješavanju važnih problema. Sada naravno predajem riječ kolegici Juliji Sargentini koja će predstaviti prvi panel i predsjedati ovim dijelom. Najljepša hvala na pozornosti. Thank you, Bogdan, and... Hvala Bogdan i hvala svima što ste došli na ovaj sastanak. Hvala panelistima. Ja sam Žudic Argentini. Predstavljam nizozemke, e, zelene u ovom domu i ja sam iz nizozemske i osobito sam e, sretna što mi je dopušteno da predsjedam ovim panelom o uvjetovanju pomoći imigraciji. Ja sam također e, zamjenski član u ovom odboru, ali sam punopravni član u odboru za građanske slobode koji se bavi azilom i migracijom i zakonodavstvom koji se zakonodavnim inicijativama s tim u vezi. Nedavno smo pokušavali se pozabaviti sa svim brojnim memorandumima o razumijevanju i zajedničkom putu ka naprijed koji su sklopljeni s Afganistanom, Malijem i drugima kako bismo shvatili gdje u biti trošimo novce. Osoba koja nam je doista pomogla da shvatimo kakva je situacija je prva govornica u ovom eh, panelu je Ana Knoll koja radi za ECDPM u Maastrichtu. Ona ima samo 10 minuta na raspolaganju, no ako nakon što je saslušate i dalje vam ne bude dovoljno, ona je napravila jednu dosta obimnu, opsežnu studiju o sudjelovanju migracije i stanju e, izbjeglica i rashodima Europe s tim u vezi u Europi. Dakle, evo, ja sam saznala da moja zemlja troši 22% e, službene pomoći za razvoj u Nizozemskoj e, za pomoć e, azilantima, a ne troši to diljem svijeta za e, iskorjenjivanje siromaštva. Članak 208. ugovora o funkcioniranju Europske unije kaže da sve što poduzimamo u vanjskoj politici ne smije ugroziti naš dugoročni cilj razvoja koji je iskorjenjivanje siromaštva, dakle održivi rad na iskorjenjivanju siromaštva. Dakle, sve što radimo u okviru vanjske politike ne smije predstavljati ugrozu za održivi održivo iskorjenjivanje siromaštva. Moje pitanje jeste danas da li smo još uvijek, da li još uvijek poštujemo članak 208 kada počinjemo izrađivati ove svakojake kompakte takozvane i mijenjati svoju vanjsku politiku u politiku borbe protiv migracije. Nova rečenica, dakle, pardon, treba vidjeti koji, koji utjecaj to sve ima na našu novu politiku za migraciju. Dakle, nadam se da ćemo, da će nas panelisti prosvjetliti, a odmah eh, predajem riječ Anik Nol Hvala Judith, hvala na predstavljanju, hvala što ste me pozvali. Kao što je rečeno, ja sam provela dosta mjeseci analizirajući utjecaj e, izbjeglica i migracijskih e, tokova u brojnim europskim zemljama i onda smo objavili ovo izvješće na koje ću se kratko osvrnuti i s obzirom da imamo samo desetak minuta želim navesti samo neke stvari koje se tiču uvjetovanje pomoći i negativno uvjetovanje koje je već spomenuto. Dakle, neću ulaziti pojedinosti, niti više u brojke tokova pomoći, ali ukoliko želite mogu vam dosta informacije nakon. Dakle, strukturirao sam prezentaciju tako da ću u prvom dijelu govoriti o normativnoj promjeni, a onda o mogućnostima uvjetovanja pomoći i praksama u okviru novog sporazum, eh, okvirnog, okvira za razvoj. Dakle, zadnjih godina smo vidjeli da je došlo do velike normativne promjene naše na koji povezujemo migraciju i suradnju za razvoj. Želim to ilustrirati kratko tako što ćemo se vratiti u 2015. 13. E, Tada je neformalna e, e, dakle smanjenje E, ciljeva za migraciju. Prevoditelji se ispričavaju, ali govornica čita velikom brzinom tekst i neće moći u potpunosti ispravno prevesti. Zatim smo vidjeli promjene u državama članicama koje su već došle, ali bio je veliki utjecaj na komisiju tada i izvješće PCD iz 2015. godine e, govori da napori su, uloženi su određeni napori kako bi se ojačale mjere na raznim država, država članica, kako bi se uporaba e, uvjetovanje pomoći ne bi negativno utjecala na druge vidove suradnje. Dakle, u biti Ovdje bi se moglo reći da PCD e, je okrenu prevrnut na glavačke, dakle u, u, priznato je da postoji uvjetovanje pomoći, ali barem nema negativne, negativnog utjecaja na ciljeve. Zajedno s partnerskim e, okvirom iz 2016. i zaključcima vijeća iz 2016. imali su došlo do tih normativnih e, promjena u političkim dokumentima koji su bili savršeno eksplicitni Upotreba pozitivnog i negativnog poticaja i ucenih poluga i instrumenta koji su na raspolaganju Europske unije trebali bi biti korišteni za učinkovitu prevenciju redovne migracije i da se e, primi redovne migrante. Dakle, legitimno je postaviti pitanje neki su koristili ovaj E, odije uvjetovanje sa ciljem koji se nalazi u članku 208 koji je spomenula Judith, gdje su glavni ciljevi smanjenje dugoročno i, i dugoročno iskorjenjivanje siromaštva i ciljevi u vezi sa migracijom. Dakle, konkretno u izvješću vidimo da u ovom novom normativnom e, okviru ne smijemo zanemariti i podcijeniti situaciju. No, ne smijemo, neću ulaziti u detalje, ali znamo da uzemni fondovi države članice koriste brojne fondove u okviru ovog novog okvira za sa partnerstvo i tu ima puno veći fokus e, na ciljnim zemljama No istovremeno situacija nije jako transparentna, nije, nije jasno kako su ti fondovi povezani za konkretne uvjete i uvjetovanja, tako da je to bilo teško istražiti. Ovo izvješće se donekle time bavi, pokušava zaći u pojedinosti, ali nije u potpunosti jasno kako neke zemlje poput Afganistana, e, kako to utječe na situaciju u Afganistanu, da li su stvari povezane međusobno i kako se to povezuje uz e, dva stupa, dakle, pomoć i readmisiju pristup više za više je taj novi modus operandi. Ja nisam susreo nijedan slučaj u kojem e, doista imamo negativno uvjetovanje na razne Europske unije da se za tim posezalo. Znam da postoje neke instance koje su bile na korak od posezanja za tim, ali to je jako političko pitanje. Tako da smatram da kada govorimo o okviru za partnerstvo do sad, govorimo prvenstveno o pozitivnim poticajima. No ponavljam, ovdje više imamo unutarnju sigurnost kao najvažniju stvar, a ne toliko aspekt razvoja. Mnogi su pokušavali imati neke konkretne mjere u toj policiji, ali prije nego što se osvrnemo na neke konkretne izazove, možemo imati i pozitivne mogućnosti da se pozitivno koristi taj pristup više za više kako bi se utjecalo na promjene u partnerskim zemljama i to je isto za cilj imalo da se potaknu promjene i za migraciju i za e, izbjeglice i tu je agenda 2030. koja je za migraciju ili takozvani kompakti kako navesti države partnere na reforme tu, sm, tu je fokus isto tako na zemljama koje su ranije bile zanemarene Dakle, ima raznih mogućnosti da se stvari naprave. S druge pak strane, problematičnija je situacija kada je cilj Europske unije da smanje tokovi ili kada je dominantna tema readmisija, odnosno cilj. Dakle, kroz razgovore koji su vođeni za ovo izvješće na razini država članica Europske unije, posezanje za uvjetovanjem pomoći za migraciju i ostvarenje ciljeva koje je Europska unija eh, ima imamo određene sumnje glede negativnih ciljeva. Zašto? Naime, u prošlosti nismo imali ciljeve da eh, nije bilo da ti poticaji nisu bili učinkoviti za ostvarenje zadanih ciljeva 94. Njemačka je to radila s Vjetnamom, a to nije ostvarilo važan pomak naprijed. Slično je 2012. nizozemska vlada pokušala je e, koristiti negativnu negativno uvjetovanje u pomoći za Ganu, što nije urodilo plodom ni za jednu od strana i nizemski savjetnički odbor za migracije je na kraju rekao da to nije bila politika koja je pružila pomoć u datom kontekstu. Druga, drugi problemi su čak i kad ima volje da se stvore promjene, možda je to nešto što ne postoje dovoljni kapaciteti da se smanje brojevi migranata, barem ne kratkoročno, a i ako dođe do toga možda samo migranti promjene svoje rute i idu drugim putevima. Dakle, prebace se problem drugdje. Zatim drugo pitanje je proporcionalnost tih mjera i kako to operativno provoditi. I tu su neka pitanja još uvijek koja se postavljaju. Tu, je, tu nastupa nedovoljna transparentnost jer su na sceni politički pregovori, no Vjerojatno je to veliki izazov kada naći jasno, jasnu definiciju što je koji oči, što to očekuju neke zemlje, dakle da li je to povezano s broj izbjeglica, broj eh, readmisija, koliko da li su te mjere proporcionalne i kako se primjenjuju kriteriji. Dakle, tu su neki praktični problemi koje treba rješavati kada se govori o provođenju ovoga svega. Treća stvar koju želim reći jeste, kao što rekao, pozitivni poticaj ili pristup više za više. Tu se podrazumijeva da pomoć ima dovoljno veliki utjecaj ili Europska unija ima veliki, dovoljan utjecaj sa koristeći ODA, dakle službenu pomoć za razvoj. Neke zemlje kao što je Niger, e, gdje jako je teško izazvati promjene, jer oni e, dobivaju velike novce svoje dijaspore u vidi. Dakle, tu nastupa onda skeptičnost gdje se kaže da dodatna dodatne financije same po sebi ne mogu kupiti politički utjecaj u brojnim zemljama. U drugim slučajevima pitanje upravljanja je važno. To se tiče Eritreje, na primjer, Sudana, tu postavlja pitanje da li politička i gospodarska situacija te zemlje, kakva je situacija u te zemlje i da li će posredstvom pomoći za razvoj Europska unija imati utjecaj na njih i to se u prošlosti dokazalo neuspješnim. I zadnja stvar, neočekivane posljedice takvih politika, no je ovo političko korištenje pomoći može imati brojne neželjene posljedice ukoliko se ne obrati pozornost na lokalnu dinamiku u državama. Prošlog petka smo bili domaćin zajedno sa globalnom inicijativom za transnacionalni organizirani kriminal i koji se bavilo Libijom. Dakle, jasna je poruka bila da ukoliko Europskoj uniji bude, bude, bude obim tokova izbjeglica bio jedini važan aspekt u odnosima sa Libijom, to može biti problematično, dakle mora se ponovo vratiti na razumijevanje lokalne dinamike, na izgradnju mira, na odčuvanje mira. Dakle, toliko za sada i odgovorit ću vam rado na pitanje koliko ih bude. Hvala. Hvala Ana i molim vas da zapišite ili zapamtite pitanja zato jer ćemo prvo čuti četiri govornika, onda imati raspravu. Evo, ovo je bio samo kratki izadak iz izvješća koje preporučujem i kada govorimo o dodatnom financiranju, ja kao političarka mislim čemu je to dodatno i odakle će doći taj dodatni novac. Afrički uzajamni fond se financirao sredstvima iz EDF-a, a to bi se trebalo izvoditi tek na, za nekoliko godina, tako da ne vjerujemo u dodatno financiranje. Također, e, također želim reći da Odbor za razvoj osniva radnu skupinu kojom će predsjedavati Eli Schlein iz SID-a kako bismo stekli bolji uvid u to kako se troše sredstva za pomoć u svjetlu izbjegličke krize. Dakle, radna skupina je u osnivanju i nadam se da će nam ona pomoći bolje razumjeti to pitanje i kako će nam e, to pomoći da se uspostavi nadzor nad svime time. Sada imamo sljedećeg govornika la Lano, kao nizozemka mogu dobro to izgovoriti. Ona radi za Međunarodnu organizaciju za migracije koja također podupire ECOWAS i radili ste za UNDP u Ugandi. Gospođa Lano će govoriti o maksimizaciji učinka migracija na razvoj. Mislim da je to vrlo pozitivan naslov e, ove prezentacije. Hvala. Drago mi je što sam ovdje danas na ovom saslušanju o uvjetovanju pomoći i migracijama. Ja sam Hertha Elano Radim za Međunarodnu organizaciju za migracije kao stručnjakinja za e, radne migracije i ljudski razvoj. E, sada radim u našem uredu u Briselu, ali više od deset godina sam radila na terenu o Africi. Vezano za pitanja oko migracija i razvoja, naročito sa stajališta zemalja porijekla. Danas želim govoriti o tri stvari. Kao prvo želim e, smjestiti pitanje migracije i razvoja u širi kontekst kako bismo vidjeli u okviru ove rasprave o uvjetovanju koje su veze između razvojne pomoći i migracija. Drugo, govorit ću o tome kako se migracije uklapaju u naše globalne i europske razvojne politike, a onda ću prijeći na pitanje stvarnih partnerstava ako želimo iskoristiti u najvećoj mogućoj mjeri potencijal migracija za razvoj. Naravno, pojava migracija je svakovrsna, ljudi migriraju i nastavit će se seliti u budućnosti. Ako sada pogledamo postojeće migracijske tokove, sigurno je da će se oni povećati u skorije vrijeme. U Europi vidimo da naše stanovništvo stari, Imamo sve već manjak na tržištu rada, ali u drugim regijama, naročito u Africi, situacija je obrnuta. Imamo mlado stanovništvo koje je u porastu i koje će rasti i dalje u nadolazećim godinama. Jasno je da u budućnosti afričke zemlje neće uspjeti smjestiti sve te nove pridošle osobe na tržište rada i zbog toga će se migracijski tokovi prema Europi povećati u sljedećih nekoliko godina i mi moramo razmisliti kako reagirati na to. Kako to sada povezati sa razvojnom pomoći? Jedno pitanje koje želim svima postaviti je sljedeće. Vodi li više razvoja ka manje migracija, jer e, čini se da se u nekim raspravama pretpostavlja ako poradimo na razvoju afričkih zemalja, onda možemo smanjiti migracije. Ja bih e, rekla da je obrnuto, jer postoje mnogi dokazi da razvoj ne zaustavlja migracije i recimo tamo gdje je indeks ljudskog razvoja negdje u sredini, sve više ljudi migriraju u posljednjim fazama razvoja, to vodi ka sve većoj migraciji. To ne znači da ne smijemo obustaviti razvojnu pomoć, e, upravo suprotno, ali jednostavno trebamo imati drugačija očekivanja. Kada je riječ o suprotstavljanju migracija i razvoja, ja bih rekla da je migracija pozitivna pojava za razvoj, pod uvjetom naravno da se njome dobro upravlja. I mi trebamo također sagledati i doznake zemljama u razvoju i njihovo stanje, ali također je migracija važna za razvoj Europe i za naš daljnji održivi razvoj. Kako se migracija uklapa u razvojnu politiku na globalnoj razini? Pa mislim da globalno gledano uviđamo da migracija može biti pozitivna za razvoj, a tu mislim naročito na postizanje ciljeva održivih razvoja koji su usvojeni u rujnu 2015. godine za razliku od milenijskih razvojnih ciljeva gdje bi trebalo pomno tražiti spominjanje migracija u održivim ciljevima razvoja priznaje se da je migracija dio razvoja i imamo također i cilj broj 10 sukladno kojem će se međunarodna e, zajednica obvezati na sigurne, uredne e, migracije ljudi dobrim upravljanjem e, i provođenjem migracijskih politika. To je za nas važan cilj Postoje i drugi podređeni ciljevi kao što je to smanjenje troškova doznaka, borba protiv e, trgovanja ljudima, e, veća zaštita migracijskih e, radnika, ali najvažniji cilj je svakako preuzimanje obveze za uredno provođenje migracija i to je vrlo pozitivno. Nakon ovog prvog recimo kamena temeljca, drugi je postignut u rujnu prošle godine u enovom izjavom e, o migrantima i izbjeglicama gdje se preuzima obveza na skapanje globalnog pakta za e, sigurno redovnu i urednu migraciju i to je također obveza zemljama članicama Europske unije da rade na promicanju sigurnih migracija, a ja sam e, vidjela također i osobno pozitivne učinke toga. Razmotrimo sada razvoj i razvojnu politiku Europske unije. Prošle godine zajedno sa lokalnim timom UN-a pridonijela sam izradi nekih preporuka za konsensus o razvoju i sa drugim agencijama za razvoj. Razmijenili smo iskustva o mogućem uvjetovanju razvojne pomoći, recimo pitanjem readmisije i sličnim. Za nas je važno da u razvojnoj suradnji kao prvo obratimo pozornost na razvojne ciljeve, a ne na unutrašnje političke ciljeve Europske unije. Novo, novi okvir za partnerstvo sa trećim zemljama je IOM pozdravio zato jer trebamo partnerstva u području migracija, a također pozdravljamo i ciljeve koji su navedeni u okviru za partnerstvo. No, vidimo da se posvećuje velika pažnja ilegalnoj migraciji, suzbijanju iste, povratku u rad misiji, a manje pažnje se posvećuje promicanju legalnih kanala za migracije i legalnih prilika, a to je svakako sastavni dio europskog programa za migracije. Ako želimo nešto postići, trebamo imati uravnoteženija partnerstva s trećim zemljama i trebamo razmotriti njihove, ne samo naše interese. U tom smislu afričke zemlje su više navrata izjavile, recimo na sastanku na vrhu u Valeti, koji su njihovi prioriteti i imamo različite prioritete i stupove akcijskog plana iz Valete o suzbijanju ilegalne imigracije, ali imamo i spomen legalne imigracije. Ako želimo stvarno partnerstvo s trećim zemljama, po tom pitanju trebamo svakako više učiniti. Evo, samo jedan primjer partnerstva za mobilnost o kojima se pregovaralo u prošlosti. Ja sam bila u Zapadnoj Africi prilikom tih pregovora i jedna od zemalja koja to nije prihvatila bila je Gana jer je smatrala da taj prijedlog ne sadrži dovoljno interesantnih elemenata za njih. Dakle, ako želimo u najboljoj mjeri iskoristiti pozitivne učinke migracije, a uvjereni smo da je migracija povoljna za razvoj, trebamo razmotriti ta partnerstva ponovno i trebamo vidjeti kako ih možemo ostvariti na uredan e, i sređen način, jer e, ako migranti mogu migrirati na siguran način, ako se štite njihova prava, onda oni mogu pokrenuti razvoj. Hvala vam. Hvala. Ja sam jednom pročitala studiju o partnerstvu za mobilnost sa e, kafirskim otocima. I došlo se do istog zaključka, nije izvojeno mnogo novca i nije mnogim osobama dopušteno ući u zemlje Europske unije legalnim putem, tako da se to nije ostvarilo. Dakle, ako želimo govoriti o partnerstvima ili paktovima, onda trebamo pružiti ljudima legalne kanale useljavanja, a to je još nešto što nedostaje iz ove rasprave. Sada dajem riječ Stefanu Signoreu, Vode i ureda za ljudski razvoj migracije iz glavne uprave DEVKO koji će govoriti o razvojnoj politici i migracijama, odnosno o iskorištavanju mogućnosti istih i e, suočavanju s izazovima. To je dosta obsežan naziv, e, ali pridržavat ću se zadanog vremena. Europska komisija smatra da e, nije ništa novo bavljenje migracijama u okviru okvirne politike. Sukladno našoj razvojnoj politici bavimo se niz godina već migracijama, dakle nosimo se sa izazovima, a nastojimo pri tome i iskoristiti mogućnosti koje nam to nudi. Ako smo to uspjeli, to je zato što, što smo uvjereni da migracije mogu značajno pritonijeti socioekonomskom razvoju e, zemalja, porijekla i odredišta. No, politički operativni kontekst se u nedavnim, e, nedavno vrijeme promijenio, ne samo zbog e, velikih e, kretanja migranata i izbjeglica koje smo zabilježili u proteklih nekoliko godina, naročito u svjetlu tragedije na sredozemlju. To je dovelo do promjene u, u težištu programa i u izdvajanju sredstava, tako da svakako svjedočimo tome da su sredstva za migracije povećana, a također vidimo i da je došlo do osmišljavanja inovativnih alata koji su nam sada na raspolaganju i do bolje koordinacije između Europske unije i zemalja članica. Te su promjene dovele do promjene okolnosti na globalnom planu, kao što su već spomenuli prethodni govornici, upravo zahvaljujući uključivanju migranata i izbjeglica u ciljeve održivog razvoja. Dakle, spomenuti je cilj 10.7, odnosno poticanje odgovornog i sigurnog migriranja ljudi, što uključuje također i provedbe dobro osmišljenih migracijskih politika. To je važno zato jer to znači da e, migracija i razvoj više nisu suprotstavljene, nego je migracija dio razvoja, a to nije bilo tako prije nekoliko godina, a svakako ne u milenijskim ciljevama. Kako možemo reagirati sada na promjenu globalnog konteksta? Pa, uz određeno pojednostavljenje možemo reagirati na tri načina. Dakle, možemo riješiti i korenske uzroke, možemo u najboljoj mogućoj mjeri iskoristiti učinak migracija i također istražiti sve aspekte upravljanja migracijama. Kada je riječ o korijenskim uzrocima, mislim da je to već spomenuto. No znamo da postoji veza između migracija i socioekonomskih, socioekonomskog razvoja zemalja, ali to nije linearna veza i ona ovisi o nizu čimbenika. No, dugoročno gledano razvojne mjere koje se bave dobrostanjem i e, težnjama onih koji bi inače emigrirali iz zemlje mogu pridonijeti smanjenju legalne migracije i također mogu ublažiti patnju kojoj i dalje svjedočimo. Kako bismo se učinkovito suočili s tim izazovima, potrebni su naravno različiti pristupi i aktivnosti, ali sve se svodi na izgradnju stabilnog, inkluzivnog i otpornog društva u kojem ljudi mogu imati nade, u kojoj nisu očajni i u kojem mogu pristupiti produktivnim radnim mjestima. Dakle, ti se ljudi mogu nadati dostojanstven životu za sebe i obitelji. No, treba razraditi i druge aktivnosti, političke inicijative, baviti se razrješavanjem sukoba, poticati trgovinu i uključiti i privatni sektor. Dakle, to nastojimo učiniti svojim prijedlogom novog europskog konsenzusa za razvoj o kojem, kako znate, se raspravlja u vijeću i između vijeća i parlamenta. I to je namjera koja stoji iza prijedloga novog eh, europskog plana za ulaganja. Ako pogledamo demografsko stanje, naročito na, u Africi, znamo da e, uz pomoć poluge trebamo osvoriti 18 milijuna radnih mjesta godišnje do 2035. i to je doista ogroman izazov. A to možemo postići samo oslobađanjem potencijala privatnog ulaganja, naročito domaćeg privatnog ulaganja u Africi za što se nadamo da će stvoriti dovoljan broj radnih mjesta. Kada je riječ o rješavanju korijenskih razloga, to je težište obveze koje smo preuzeli. No, postoji također i nastojanje da se u najvećoj mogućoj mjeri iskoristi učinak migracija, recimo u pitanju doznaka. Doznake iznose dva do tri puta više od službene državne pomoći, u nekim zemljama čak i više od toliko. A u nekim slučajevima to je posebno važno zato jer za neka domaćinstva doznake predstavljaju do 60% njihovih prihoda. Mi radimo sa organizacijama poput i fanda u, sa poštama ili također imamo financijske instrumente za doznake. A um, kao treće, mi se zalažemo i za poboljšanje svih aspekata upravljanja migracijama, od e, suzbijanja trgovanja i krijumčarenja ljudi do promicanja legalnih migracija i mobilnosti ili primjerice do poboljšanja zaštite azilanata. To je sve u skladu sa održivim golom 10.7. Također smo mnogo radili na uzajamnom fondu za krizne situacije i na rješavanju korijenskih uzroka nestabilnosti i raseljavanja u Africi. Pokrenuto je više od stotinu projekata i zato smo izdvojili do sada jednu milijardu i 600 milijuna eura. Većina tih projekata odnosi se recimo na upravljanje migracijama u područjima koja sam spomenuo. No, naravno, dodatne napore prati i obveza jasnog izvješćivanja o tome što radimo i na koji način postupamo. Zbog toga smo nedavno razradili i predložili razvojnom odboru OECD-a novi kodeks za migracije, što bi nam trebalo omogućiti bolje izvješćivanje i obrazložavanje naših e, troškova, odnosno rashoda za razvoj i migracije. Prije sam spomenuo područja gdje se ulažu dodatni napori u smislu upravljanja migracijama. Dakle, treba e, razviti i kanale za legalnu migraciju, dakle ne možemo imati jednu sveobuhvatnu razvojnu politiku, a da pri tome ne promičemo na snažniji način legalnu migraciju i mobilnost. Mogu navesti i primjer u tom smislu. Primjerice, mi izvajamo broj mjesta koja su slobodna za Afriku u sklopu programa Erasmus+, i nadamo se da ćemo u budućnosti taj broj dostupnih mjesta i povećati. Usredotočujemo se i na druga područja, primjerice na reintegraciju povratnika i to smatramo da je u skladu sa srži razvojnih ciljeva, odnosno da nitko ne smije biti izostavljen. Dakle, kada je riječ o međunarodnoj zaštiti i azilu, mnogi projekti koje razvijamo pomažu tijelima zemalja partnera u jačanju prostora zaštite. I to zbog toga što smo ustanovili da Raseljavanje ne predstavlja izazov e, za aktiviste za ljudska prava i humanitarne aktiviste, nego predstavlja i razvojni izazov. To je u skladu sa e, razvojnom agendom za 2030 i također s izjavom UN-a iz rujna prošle godine. Osvojili smo i e, komunikaciju u travnju 2016. godine o tome i e, kao što sam spomenuo radimo na nizu projekata kojima je cilj poboljšati pristup e, osnovnim uslugama ili na promicanju izgradnje kapaciteta u zemljama poput Uganda, Nigerije i Etiopije. Dakle, radimo na svim e, pravcima upravljanja migracijama, ne samo na pitanju ilegalne migracije, ali to je naravno sastavni dio svih intervencija. Dakle, samo holističkim pristupom migracijama u razumnom kontekstu Europska unija može se i dalje suočavati s kratkoročnim izazovima velikih migracijskih tokova poput onih koje smo zabilježili na središnjem eh, Mediteranu nego se zahvaljujući tome može nositi i sa demografskim e, pomakom i neuravnoteženostima u raznim e, dijelovima zemlje i na to ćemo se usredotočiti i dalje u sljedećim godinama. Hvala vam na pozornosti. Um, Hvala gospodine Signore. Mislim da smo se krivo razumjeli jer ja sam htjela čuti što vi mislite o uvjetovanju pomoći migracijama, a ne o projektima koje vodite vezano uz migraciju. Ali možda ćemo kroz pitanja kolege i kolegica moći se vratiti na to pitanje jer moramo dobiti širu sliku u svakom slučaju. Posljednji govornik u ovom dijelu rasprave je Inge Brez, viša referentica za zagovaranje Europske unije pri organizaciji Care International. Inge je također radila prethodno za Voice, to je velika mreža humanitarnih nevladinih organizacija sa sjedištem u Briselu. Vi eh, imate doktorat sa sveučilišta u Gentu, specijalizirani ste za priselne migracije. Vaša prezentacija bit će o migracijama u europskim politikama, vanjskim odnosima. Mislim da je to ključno za danas. Izvolite. Hvala. Zahvaljujem što ste me pozvali na ovaj sastanak kako bih govorila u ime Concorda. Budući da smo već govorili o agendi 2030, migracija je prepoznata kao važan sastojak za razvoj, ali vidjeli smo na europskoj razini da se migracija sve više uključuje u pitanje sigurnosti, a ne u pitanje ljudska prava. Vanjsko djelovanje i migracije se vezuju i u komunikaciji šestog mjeseca i svi odnosi sa trećim zemljama bez obzira je radili se o e, trgovini ili izobrazbi i tako dalje, sve se veže uz e, upravljanje migracijama. Kao civilno društvo mi smo se oduprli tom predlogu i e, kroz nekoliko dana 140 nevladinih organizacija iz cijele Europe razvile su plan i reagirali su, rekli su državama članicama da trebaju odbiti ovu komunikaciju. Jasno, države članice nas nisu saslušale, ali mi smo odasali jasan signal. U tom širom kontekstu vanjskih politika mi smo vidjeli da je došlo do pomaka proteklih godina zato što razvojna pomoć e, prepostavlja se da bi se trebala e, baviti korijenskim uzorcima migracija. Migracija je problem koji se treba zaustaviti. Mi ne mislimo da je to samo slučaj. Prisilna migracija je nešto drugo u odnosu na migraciju općenito gledano. Mi se bavimo time kako Europska unija i države članice govore o poticajima unutar uvjetovanosti u suradnji sa državama partnerima. U tri izvješća o napretku u partnerima jasno je da se sve veže uz suradnju o vraćanju i readmisiji, pogotovo ako države čine više nego što je zahtjevano, Europska unija će im dati više. Neke države članice, na primjer Austrija, eksplicitno je vezala razvojnu pomoć i uvjetovanost sa sporazumom o readmisiji. Dakle, radi se o unutarnjem pitanju Europske unije i to nije vezano uz korijenske uzroge i analizu stanja. Također postoji fokusiranost na one države koje su važne za migraciju Europe na uštrb ostatka svijeta i što se tiče lekcija naučenih iz prošlosti možemo reći da europska politika susjedstva je evaluirana kao nešto što e, se radi pod sloganom više za više, ali ona nije bila uspješna. U tom političkom kontekstu mi e, smo e, imali također e, reviziju na sredini razdoblja višegodišnjeg financijskog okvira. Zanimalo nas je kako će se sagledati ta revizija i kako će se voditi pregovori o dugoročnim razvojnim programima u odnosu na kratkoročne ciljeve kontrole migracije. E, obično se razvojna suradnja kanalizira u različite financijske fondove, na primjer Uzemni fond za Afriku jedan od njih, a što se tiče Afrike i Uzemnog fonda za Afriku, što se tiče programiranja pomoći, e, pogodila nas je e, vrijednost tih fonda. Jer ovdje se ne radi samo o humanitarnoj pomoći i ljudskim pravima, nego se više radi o zaustavljanju migratskih tokova. Evo, na primjer, sugerirano je da će indikatori povratka biti uključeni u evaluaciju. Ali to se sancira eh, službenom razvojnom pomoći. Ne samo ti kriteriji bit će uzeti u obzir, nego proces dodjele sredstava nije previše transparentan i ne znamo prihvaćaju li se i poštuju li se pravila za ovaj uzemni fond. Mi to ne znamo zato što nije došlo nikad do evaluacije. Bez obzira na ta ključna pitanja, postoji činjenica na koju su kazali mnogi akademici, mi smo to također rekli, dakle više razvoja ne dovodi do smanja migracije, kao što mnogi europski stručnjaci kažu. Osim toga, osim Uzavnog fonda za Afriku, postoji još e, ključni problemi sa fondom za Tursku, sa predloženim Europski fond e, za razvoj i druge uredbe. Neću sada ući u detalje o tome, ali želim reći da su svi ti instrumenti takvi da bi trebali koristiti u kontroli migracije, ali treba razmišljati i dugoročno o programiranju i koji su glavni pravi ciljevi humanitarne pomoći. Kako bismo imali utjecaj na financiranje razvojne pomoći, trebamo imati također širu sliku geopolitičkih utjecaja ove migracije u Europskoj uniji. Dakle, to je postala čak obsesija za Europsku uniju. Uzmemo Libiju, na primjer. To je zemlja gdje postoje mnogi konflikti, nema vlade koja funkcionira, nemaju kontrolu nad teritorijem. Tko danas može pogledati ili bi reći da je najveća veći prioritet ustavljanje migracije prema Europi? A što je sa stabilizacijom, izgradnjom mira? E, Europa je u komunikaciji o srednjo e, o državama Mediterana ipak stavila u tu komunikaciju središte neke druge ciljeve. Što se tiče e, trošenja za uzemni fond, Europska unija pokušava normalizirati odnose sa vladom Sudana, zato što je to ključna tranzitna zemlja. Osim toga, europsko financiranje da će se također vladi Sudana, odnosno vlastima, kako bi ojačale kontrole granica. U E, Europskom parlamentu jedan je zastupnički klub otišao i na misiju i oni su rekli da tu postoji kontrola između Sudana i Libije. E, radi se kruba o grupi koja se zove Janjawid i koja je također bila uključena u sukbu Darfuru. Dakle, koliko daleko ćemo otići kako bismo imali kontrolu migracija? I još posljednji primjer, Mali. Europska unija bi htjela e, također smanjiti priljev e, osoba koje dolaze iz Mali. Ali Europska unija ne užima u obzir to što e, ovdje iz Malija dolazi do velikog broja doznaka osoba koje žive u inozemstvu. Te doznake su tri put veće po iznosu u odnosu na službenu razvojnu pomoć ili u odnosu na financiranje koje dolazi iz države. Tamo je velika nezaposlenost, država je vrlo krhka E, treba postojati neki sigurnosni ventil za mlađe e, ljude koji bi htjeli pridonijeti stabilnosti. Također bi se mogli također otvoriti pravni putevi, ali znamo da je to tek e, posljedna slamka spasa. Dakle, što se tiče prisilnih povrataka u Mali, smanjuju se doznake, smanjuju se aktivnosti, ekonomske aktivnosti i zbog toga bi situacija mogla implodirati i moglo bi doći do više migracije što dovodi do toga da se poveća ovisnost o pomoći. Što se tiče kontrole granica u Africi i e, slobodi kretanja, to su otvorena pitanja još uvijek i otvaraju se još mnoga pitanja, ali ono što želim reći je to što Europska unija mora odgovoriti na ta pitanja prije nego što započne s novim pregovorima i novim e, politikama e, gdje su procjene učinka. Moramo zaustaviti ovaj trend da neke, neki šefovi država žele zadržati glasove svojih biračkih okruga, a poslije prepuštaju provedbu politika nekom drugom. Dakle, moramo raditi na politikama. Mi pozivamo iz Konkorda na to da imamo obvezujući dogovor oko pristupa, nakon toga procjene učinka prije nego što se otvore nove politike. Treće, moramo imati konzultaciju s Europskom parlamenta. Četvrto, konzultaciju sa civilnim društvom u Europi i u državama kojima raspravljamo. I posljednje, moramo imati dokoze i prikupljanje podataka na sustavan način kako bismo znali točno kako izgleda migracijska ruta. Znam da su to Pet, da je to pet točaka koje treba uzeti u obzir kod donošenja politika. Ali želim nešto reći o e, povracima u e, okviru šire strategije i e, poštovanja e, ljudskog dostojanstva ljudskih prava. To je mjerilo za europsku migracijsku politiku. A, tu se ne radi samo o broju zustavljenih ljudi. To nema nikakve veze sa e, razvojnom pomoći. Radi se o pitanju unutarnjih poslova. Moramo razvojnu pomoć e, sagledati iz drugačijeg gledišta. Ne možemo se samo koncentrirati na smanjenje siromaštva. Imajući na umu e, načela e, odgovornosti i partnerstva, e, moramo reći da bi to trebao biti temelj razvojne pomoći. Nadam se da ste sada shvatili zašto nevladine organizacije kažu da ono što smo vidjeli posljednjih godina je nešto što ne odgovara pravoj razvojnoj pomoći, nego upravo suprotno. Mi vanjsku politiku koristimo za agendu kontrole migracije a mi ipak želimo da se poštuje Lisabonski ugovor, kao što ste vi rekli, i Europska razvojna pomoć treba se koncentrirati na dugoročnom iskorenjivanju e, siromaštva i na postizanju ravnopravnosti. Hvala. Zahvaljujem, Inge. Želim podcrtati da politika o povratku je jedan dio politike azila, ali to nije dio politika e, razvojne pomoći a ti kriteriji ipak ne omogućavaju nam da financiramo integraciju osoba koje se vraćaju iz zapadnih zemalja u zemlje u razvoju. E, pitam se kako će se to razvijati dalje. Eh, Enrique, ja ću ti malo ukrasti vremena kako bih eh, dala mogućnost kolegama i kolegicama da postave pitanja. Charles Goerens je tražio riječ, a nakon toga je Schlein i molim vas eh, da što kraće govorite. Hvala. Hvala. U biti rasprava koju vodimo jako je jednostavna. Uvjetovanje funkcionira na koji način? Imamo Europsku zemlju ili komisiju koje kažu nekoj afričkoj državi ponovno ćeš e, uzeti migrante koji dolaze iz tvoje države i onda ćeš dobiti dodatnu pomoć. Ono što nazivamo pozitivnim poticajima, ali taj pozitivni poticaj izaziva i negativni poticaj, jer novci koji će biti dodatno dani određenim zemljama nedostajat će pomoći drugim zemljama, tako da ćemo imati dobitnike i gubitnike. A ko su gubitnici? Gubitnici su oni siromašni u zemljama koje nisu potpisale te sporazume, pa čak i u zemljama u kojim, koje su potpisale te sporazume ima gubitnika. I onda dolazimo do zaključka koji je krajnje paradoksalan. Tu se radi o samom statusu suradnje za razvoj koji je u pitanju i koji je u žiži naše rasprave, jer ako želimo primijeniti uvjetovanje zemljama u razvoju, onda u tom slučaju posežemo za politikom razvoja, a opet postoje drugi način suradnje s tim zemljama. Imamo trgovinsku suradnju. Jeste li ikad čuli jednog jedinog državnika, šefa države i vlade i šefa Europske unije ili komisiju koji traži da se prestane sa e, upućivanjem uranija u europske države. Jeste li ikad čuli jednu jedinu europsku zemlju koja je rekla da će se prestati sa trgovinskim e, odnosima u oba smjera? Jer u tom slučaju će se reći da se radi o gospodarskim sankcijama A s gospodarskim sankcijama uvijek je teško vidjeti da li će to imati negativan ili pozitivan rezultat. Dakle, tu je status e, suradnje za razvoj o kojem se ovdje za kojim se poseže, jer uz suradnju za razvoj kojim se poravnavaju odnosi u vanjskim odnosima, kažnjavaju se najsiromašniji, dakle najranjiviji a ne poseže se za drugim instrumentima vanjske politike kao što je to trgovina, na primjer, trgovinski odnosi, jer tu se privilegira one koji imaju nešto za prodati, dakle, one koji su u manje ranivoj situaciji, možda i koji su u boljem stanju. Dakle, tu, je, tu se radi o njekanju temeljnih eh, uvjeta za suradnju. Dakle, ja mislim da bismo trebali poravnati situaciju. Ja se slažem sa Trust fondom, odnosno uzajamnim fondom ali ne na ovaj način. Hvala Charles. Mislim da je to upućeno komisiji, tako da nakon što budemo čuli sva pitanja daću e, riječ predstavniku komisije kako bismo čuli odgovor. Ima i puno koji bi trebalo odgovoriti na ovo pitanje. Svakako. Eli Schlein, izvolite. Hvala svim govornicima. Slažem se s time da smo imali normativni jezični pomak e, u komunikaciji i u okviru. Jako sam zabrinuta e, zbog ovog trenda da imamo širi okvir i ono što smo vidjeli ovdje u odboru DEVE, odboru LIBE, oni sada rade na reformi zajedničke politike azila i došlo je do trenda da eksternaliziramo naše obveze vezane uz granice. Tu postoji također ideja da naše odnose s trećim zemljama preoblikujemo na temelju upravljanja migracijama, kao što ste vi rekli. Mislim da postoji također i razdvajanje na na razini i zato nemamo dobre odnose s ostatkom svijeta. I što se tiče najmanje razvojenih zemalja, one bivaju obično isključene ako nisu dovoljno zanimljive za naše vlade. Na prvom samitu u Lavaleti došlo je do žustre rasprave između afričkih partnera i naših zemalja. E, to je bilo istoga dana kad smo odobrili veliku pomoć za Tursku i mislim da je reakcija e, bila opravdana jer ovdje je ova rasprava e, gotovo dvolična. Jako sam zabrinuta ovim narativom povezivanja sa održivim razvojnim ciljevima. Ja nisam bila u pregovaračkom timu o tim ciljevima, nisam bila u Njurku kad su ih odobrili. Ipak ne vidim kako projekti koji se tiču upravljanja granicama mogu biti u skladu s održivim razvojnim ciljevima, jer kad se radi o usklađenosti politika u interesu razvoja, mislim da jačanje granica ne može dati doprinos e, onomu što traži članak 208, a to je smanjenje nejednakosti i siromaštva. Naprotiv, dolazi do povećanja ovih fenomena, dakle idemo u krivom smjeru. Osim toga, htjela bih da mi nešto više kažete o tome kako možemo na praktičnoj razini osigurati da u okviru, na primjer, EFSD-a, ulaganja iz privatnog sektora budu stvarno u skladu s ljudskim pravima i sa ciljevima e, održivih razvojnih ciljeva. Jer inače mi idemo protiv politike za razvoj, kao što često radimo, na primjer, što se tiče fiskalne politike i trgovinske politike. Mi trebamo puno više transparentnosti. Ja vjerujem da trebamo ulaganja u Africi, kako bismo stvorili šanse za mlade ljude koji tamo žive, ali moramo biti dosljedni, moramo ići u pravom smjeru. Za nas u parlamentu je jako važno imati e, parlamentarnu kontrolu nad tim procesom, a parlamentarna skupina se koncentrira upravo na tom, toj demokratskoj kontroli koju mi trebamo. Jer inače se osjećamo isključenima iz ove rasprave, a ipak trebamo imati mnogo bolji uvid. Hvala Norberta. Izvoli. Jesi li tražio riječ? Jeste li vi tražili prvi riječ? Izvolite. Hvala. Evo reći ću to na njemačkom pa će mi biti lakše. Uvjetovanje o kojem se ovdje govori, a to je rekao također Šarl, je paradoks. Mi moramo biti svjesni toga. Ipak e, ne možemo imati negativno uvjetovanje jer postižemo upravo suprotan cilj. Imajmo na umu države koje ne zadovoljavaju naše uvjete i ako im nešto nametnemo onda postižemo upravo suprotno. Dakle, trebamo znati u kolikoj mjeri se e, to stajalište E, uzima kao dobro. Dakle, možemo li isključiti negativno uvjetovanje? Osim toga, što se tiče mjera, koje mjere možemo e, ovdje primijeniti? Kako možemo uključiti elite u ovaj proces? Zato što parlamentarni zastupnici i vlada, e, vladini dužnosnici mogu također dati doprinos ovom razvoju. Osim toga, što se tiče situacije izbjeglica, To je također i šansa, zato što se možemo sve više usredotočiti na e, razvojnu suradnju. Moramo profitirati od ove e, dinamičnosti, moramo izvući korist, jer e, postoji sve veća osviještenost o tome, ali postoje i drugi problemi. Ako želimo postići konsenzus oko 0,7% razvojne pomoći, ako želimo doći do tog postotka, Istovremeno, s druge strane, imamo doprinos nato od 2% ili čak više. Dakle, ja mislim da moramo imati dobru kombinaciju e, trošenja sredstava za e, obranu i sigurnost, ali moramo biti vrlo oprezni, moramo zadržati samo ono što je jako bitno za borbu protiv e, siromaštva i njezino suzbijanje, njegovo suzbijanje. Hvala. ECPD-ma smo već čuli o vašoj studiji. E, možda mm, bi bilo korisno vidjeti točno vašu studiju koju još nisam vidjela, ali čini mi se da sam shvatila da se mnogo u europskim politikama govori o uvjetovanju pomoći koja se nameće ili još nije nametnuta. Jesam li dobro shvatila? Dakle, Concord daje i neke primjere. Je li to nešto o čemu se govori, ali se još ne događa? Što se tiče negativnog uvjetovanja, mnoge države članice će se vjerojatno složiti s time da, e, što ste rekli o negativnoj uvjetovanju, ali Charles Gorens je rekao nešto jako važno i vi ste rekli, Judith, mi smo eh, imali rano plaćanje za neke politike, a s druge strane uvjetovanje eh, novac za uvjetovanje je nešto što dolazi iz drugih politika, nešto što nije potrošeno na njih. Dakle, pitam se što se sada trenutno događa. To bi nam pomoglo da bolje shvatimo situaciju. I još jedno pitanje. Ne, čuli smo o efektu poluge iz mnogih država. Na primjer, sada Turska vrši pritisak na Europsku uniju što se tiče migracija i oni kažu ako ne budete surađivali s nama, onda nećemo više se pridržavati dogovora. Kad e, govorimo o negativnom efektu poluge, to je najgora stvar koja se može dogoditi ljudskim pravima. možda će nam reći dobro dajte nam novac, ali mi želimo novac potrošiti za taj projekt, ali ne projekt e, suzbijanja siromaštva. Dakle, ne radi se uvijek o saglavanju stvari sa europskog stajališta. Najviše hvala da prije nego što predam i dam mogućnost svim govornicima da pruže odgovor u dvije minute i da odgovore na koje će pitanje e, odgovoriti. Dopustite da ja postavim pitanje. Ja bih htjela razumjeti sada kada govorimo o partnerskim državama i ovim kompaktnim mjerama na, kojim, na temelju čega se, kako se radi odabir i što sa onim državama koje ne zadovoljavaju kriterije države tranzita. Evo, e, imali smo razgovor o Čadu koji prima izbjeglice i koji vidi kako prolaze novci drugima. Dakle, kada se govori o razvojnoj pomoći kak i izdvajanju zemalja i davanju većih sredstava, dakle što, koji će to utjecaj imati za partnerske zemlje. A drugo pitanje, svjesna sam na raspravu o oecd u i kriterijima koji postoje, no želim se obratiti Europskoj komisiji koja kaže da će biti poseban e, kodeks DAC o migraciji. Dakle, htjela bih razumjeti kako je Europska komisija došla do mandata e, u OECD-u jer sam sigurno da mi ovdje u Europskom parlamentu nismo vodili raspravu o tome. Evo, iću suprotnim redoslijedom sada. Započet ću Singe, onda Stefano, zatim e, Gertrude i onda Ana zadnja. Hvala. Gledaj pitanje gospodina Noizera, ja se slažem eh, Dakle, ne mislim da trebamo ići na više uvjetovanosti, više za više. Mislim da treba imati eh, uvjetovanost u na eh, upravljanju migracijom. Mislim da je to, dobro, to je tema za drugi panel, ali to jednostavno nije suradnja, razvojna suradnja. Dakle, novci koji se koriste za uzajemne fondove više nisu na raspolaganju za srednjoročno e, razdoblje i za evaluaciju fondova. Drugo, gledamo onoga što je rečeno i što se događa, pa zanimljivo je kada svodimo ove rasprave o djelatnicima Europske unije, da, to smo rekli, to je rečeno na papiru, ali mi ne primjenjujemo to pravo manje za manje. Dakle, ili ćete to reći državama član, državama ili to treba bolje razmisliti, promisliti, jer to, ako je na papiru, onda bi trebalo biti u praksi što god bilo. I zadnja stvar koja se tiče razvojne suradnje i prinudnog razmještanja, komisija je u biti pokrenula briljantnu eh, inicijativu u četvrtom mjesecu, život i dignitet, no tu je logika totalno drugačija od komunikacije o partnerstvu za migraciju, jer ima E, ciljne države i gleda se gdje migranti i izbjeglice, gdje se uklapaju i tu se potrudilo da postoje poticaj za njihovu integraciju i tako dalje. Dakle, to je jako različito od uključivanja razvojne suradnje i uključivanju toga migracije i razmišljenih osoba. Dakle, to je manje, manje ima na umu migraciju, a ne mijenjaju se ciljevi razvojne suradnje. Ne znam da li sam bila jasna, ali u svakom slučaju stavim sad. Hvala. Evo ja ću pokrat odgovoriti na nekoliko pitanja. Najprije mislim da je važno imati na umu da, kao što sam rekao u svom izlaganju, dakle mi pokušavamo riješiti različite aspekte. Znam da pozornost e, politike je usredotočena na neke, ali evo ja želim spomenuti nekolicinu njih. Dakle, uzemni fond, financira brojne projekte koji se tiču razmještenih ljudi i situacija koja je u potpunosti sukladna sa komunikacijom e, e, život i dostojanstvo na rogu Afrike, spomenuti Kenija i Uganda i Somalija, Etiopija, pod regionalnim programom za zaštitu pomoći, za regionalni razvoj 20 5 milijuna dodeljeno ako gledamo Afriku i druge regije, tu i Niger. Dakle, htio bih reći da postoji čitav niz projekata koji odgovaraju ovom e, sve u svemu uravnoteženom i sveobuhvatnom okviru. Uzgled bude rečeno želim reći da iako postoje velike razlike kao što to vidimo često, to je bio slučaj u Aleti u 11. mjesecu 2015. i u veljet Znači, u Levaleti stavlja naglasak na različite teme s obje strane, no korist e, dijaloga je dobro shvaćena sa strane afričkih partnera. Sve to naravno temeljeno na sveobuhvatnom i uravnoteženom pristupu. A, sada kodeks budimo jasni, kodeks ne dovodi u pitanje donatore i troškove, dakle kako bi se zajamčila sljedivost programa za upravljanje migracijom. Tome je namijenjen, dakle, kako bismo modernizirali okvir koji neće negativno utjecati na probleme koji se mogu stvariti. No, mi vam svakako možemo staviti na raspolaganje više dodatne informacije ukoliko želite. Eto, toliko što se tiče mojih odgovora. Da, imali smo čitav niz zanimljivih e, pitanja i doprinosa. Imajući na umu kratko vrijeme, odgovorit jedno pitanje, to je kako upravljanje granicama može biti sukladno sa e, održivim ciljima razvoja. To je jako zanimljivo pitanje. Dakle, održivi cilj razvoja imaju za cilj migraciju i osobito kako na pravilan način e, spasti migrante i tu se govori o legalnoj migracije, ali upravljanje granicama isto tako tu uključeno. U Zapadnoj Africi smo često govorili sa partnerima o upravljanju granicama. Tu se ne radi samo o cilju da se spriječi ljude da se kreću. Ne, mi imamo i slobodu kretanja, i područje slobodnog kretanja i upravljanje granicama je nešto što treba, što smo htjeli podržati i, i, i EU hoće znati gdje se ljudi, kuda se ljudi kreću. A sada u Zapadnoj Africi ne znamo ko, tko i ko, tko, kuda ide, koliko migranata ide i kamo su pošli, jer jednostavno Evo, na granicama imaju neke stvari ovako, papira, olovke i veliku bilježnicu u kojoj žele evidentirati tko kamo ide, Mislim da treba puno više raditi na tome i izgraditi sposobnosti graničnih e, djelatnika. Ukoliko želite da ti ljudi identificiraju slučaj e, krijumčaranja ljudi, moraju biti obučeni za to. Za mene upravljanje granicama predstavlja puno više nego zaustavljanje ljudi. Znate, tu trebamo se postarati za identificiranje žrtava trafikinga, dakle krijumčarenje ljudi, treba shvatiti tko, kamo ide, iz kojeg razloga i evo, uz Put ću vam sad dati jednu kratku anegdotu. Prije puno godina sam, sam bila u Maliju na sastanku e, ministra unutarnjih poslova da vidim, raspravio se o policiji Malija i ministar je spomenuo upravljanje granicama, ja sam rekla, znate, jedini način, na, rečeno mi je jedini način na koji mi upravljamo granicama je s nekoliko ljudi na kamilama koji imaju obhodnje. Dakle, kako hoćete da razumijemo e, kakva je situacija krijumčarenja ljudi ako, i sličnih tema ako ne raspolažemo osnovnim e, instrumentima e, za e, za nadzor toga. Dakle, ne možemo se samo baviti doznakama, već tu su i neke druge stvari, prikupljanje podataka, upravljanje granicama, sve to ako želimo ostvariti redovitu migraciju koja će biti sukladna sa održivim ciljima razvoja. Hvala. I za kraj. Hvala, evo, želim konkretno odgovoriti na pitanje gospođe McEwen. A možda neke, na neke stvari treba i komisija odgovarati, no prema onome što ja znam, načelo više za više nije toliko novo u okviru partnerstva, ono je već tu u globalnom pristupu za migraciju i mobilnost, tako da je to nešto ono preneseno, a ono što je novo, normativno, jeste negativna na uvjetovanost. A sada u praksi trebamo praviti razliku između država članica i pomoći komisije, dakle između pomoći država članica i pomoći komisije. Ja sam se ovdje prvenstveno bavila pomoći komisije i nisam upoznata sa negativnom uvjetovanošću u novom e, okvirnom sporazumu, no opet naravno ne znam sigurno sve, ali eto to je nešto e, s čim se nisam susrela no o tome se raspravlja. Znam da ima da je bilo slučajeva u kojima je to bila tema o kojoj se raspravljalo i politički je bilo teško eh, doći do nekih jasnih zaključaka, možda i nekih, eh, odnosno to progurati, možda iz nekih dobrih razloga. No, što se tiče država članica, u Nizozemskoj, Njemačkoj i se to radilo u prošlosti, ja ne znam koje to države članice sada provode ili namjeravaju uskrati pomoć e, i povezati to s razmisijom. Zadnje, e, što se tiče trgovine, istina je da se pomoć za razvoj povezio često sa migracijom, ali imamo primjer gdje se načelo više za više povezuje za trgovinu, na primjer e, u Jordanu gdje se olakšava dodatna trgovina i načelno ako gledamo novu trgovinsku strategiju vidimo da je readmisija uključena kao uvjetovanje. Dakle, to se ne radi samo o pomoći za razvoj. To je nešto što je obuhvaćeno u brojnim aspektima evropske suradnje. Najviše hvala govornicima. Predajem sada riječ drugom panelu o uvjetovanosti i ljudskim pravima kojim će predsjedati Enrique Guerrero Salom. Želim reći samo sljedeće, osobito vama u zadnjim redovima koji se bavite razvojem e, i to je vaša struka. Dakle, ja sam zabrinuta. Zabrinuta sam da ne štitimo dovoljno i ovdje se vjerojatno nadovezujem na ovo što, što je rekao Charles. Bojim se da ne štitimo cilj naše e, razvojne suradnje i previše dajemo prostora ministrima unutarnjih poslova i pravosuđa. Uvjetovanje možda nije pokazano u izvješćima E, pomoć, razvojne pomoći za 2014. ili 2015. ali vidimo da to tu viri i kada se promijeni argumentacija na kraju će i novci promijeniti tokove. Ja mislim da je na DigiDevko da zaštiti interes zemalja u razvoju i da zaštiti e, osnivačke sporazume, a iskreno govoreći nisam čula da ste to napravili. Što više, to me brine i nadam se da svi ovdje u sobi, profesionalci razvojne pomoći, da će i dalje i da ćemo svi za, i dalje e, štititi razvojnu pomoć na temelju jednakosti i s ciljem iskorenjivanja siromaštva. Hvala. Bueno, pues eh, vamos a continuar. s radom. Ponovljeno iskustvo kaže kada imamo dva panela, drugi raspolaže s puno manje vremena nego prvi i <laughs> najčešće puno manje ljudi koji će nazočiti tom sastanku, tako da ne želim gubiti vrijeme i davati dodatne osobne komentare, već ću odmah predati riječ onima koji trebaju nastupati. Samo želim reći da pojam uvjetovanosti i ljudska prava ponekad se čine savršeno jasnima. Naime, kada dolazi do povrede ljudskih prava ne može biti razvojne suradnje. To je suprotstavljeno jedno drugom logično, logično govoreći, ali tome nije uvijek tako. Naime, ponekad ima situacija humanitarne krize, no tu se ne radi o razvojne pomoći, no to su često dugotrajne krize koje ulaze u dinamiku logiku razvojne suradnje, ipak Zatim želim dodati sljedeće, naime, povrede ljudskih prava, odnosno nepoštivanje ljudskih prava je neupitan koncept, ali i dinamičan je. Naime, kada imamo povred ljudskih prava, do toga je došlo. Gotova priča, ali kada analiziramo situaciju u određenoj zemlji, onda uviđamo da postoji određena dinamika i da se u nekim zemljama sve više i više poboljšava stanje ljudskih prava i njihova zaštita, tako da se može raspravljati o tim uloženim naporima s ciljem zaštite ljudskih prava, dakle da li treba uvažiti taj uloženi napor e, u korist tih kojim se bave pomoći. Dakle, kako bismo ovo sve analizirali, imamo različite govornike, Filiberto Čerjani Sebregondi, Finac, kao što se to vidi iz njegovog imena, bavi se razvojnom suradnjom u Europskoj službi za vanjsko djelovanje Europske unije i govorit će nam o temeljnim vrijednostima razvojne suradnje, o dijalozima i instrumentima. Filiberto, izvolite imate 10 minuta na raspolaganju i molim vas da se držite dodijeljenog vremena. Najpše hvala predsjedniče. Iako se naslov bavi uvjetovanjem i pomoći, želim reći da sama riječ uvjetovanje ne postoji u arsenalu razvojne suradnje Europske unije. Naravno, mi znamo čime se, o čem se tu radi i vjerojatno uvijek imamo tendenciju govoriti o suradnji, partnerstvu, dijalogu, poticajima i tako dalje. Dakle, o tome govoriti prije nego o uvjetovanosti. No, evo želim malo zadati okvir. Moramo najprije uvidjeti da u sporazumu Europske unije imamo neke jasne e, stvari u članku 21. o dosljednosti vanjske službe Europske unije. Naime, tu je odredba za razvojnu suradnju koja treba e, dati svoj doprinos e, razvoju vanjskog djelovanja koji imaju jasan cilj promidžbe ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Dakle, s jedne strane jasno je da imamo razvojnu suradnju koja ima za glavni cilj smanjenje siromaštva, ali tu je također i temeljni e, sporazum koji ima na umu ljudska prava, demokraciju, vladavine prava. S druge strane, također službeno pristupamo e, načelu učinkovitosti pomoći, iako mislimo na e, vlasništvo strategije država i sukladno sa prioritetima država, pa onda tu na određen način moramo priznati prioritete država i priznajući to mi im pružamo podršku i nemamo, da tako kažem, unilateralan pristup i ne namećemo vlastite ciljeve. Dakle, rezultat toga svega jeste da smo uvijek nastojali uspostaviti pravu ravnotežu između zaštite i promidbe naših temeljnih vrijednosti te učinkovitosti u suradnji i slijedjen, i slijediti učinkovitost pomoći. Dakle, Europska unija uvijek je gledala da uspostavi partnerstva tamo gdje međusobno sudjelovanje su temelj i gdje, su, gdje se podrazumijevaju ljudska prava. Isto tako kada govorimo o uvjetovanju treba imati na umu praktičnu činjenicu, a to je da brojne studije, a sa zadovoljstvom ću sad slušati i druge paneliste koji su sveučilišni profesori, vjerujem da postoji veliki brojni dokazi kada uvjetovanost se ne isplati u smislu da se ne može kupiti političku volju neke države samo tako što će se namet, sam, sa prostim nametanjem e, uvjeta e, koji se tiču novca. Dakle, to je još jedan dodatni poticaj za nas da više radimo na konceptu izgradnje e, zajedničke odgovornosti i zajedničkih obveza, dakle obostranih obveza. A kada govorimo o ljudskim pravima, više govorimo o političkoj volji, političkim obvezama naših partnerskih država, a ne o tome da im se nameće bilo što. Također želim spomenuti da smo nedavno u globalnoj strategiji o vanjskoj sigurnosnoj politici koju je iznijela visoka predstavnica Mogherini. Dakle, koncept e, promocije partnerstva je insistirao se na njema jer se počinje od toga da se priznaje na, da se govori o zajedničkim e, izazovima, to je jedan od temelja zajedničkih razvojnih ciljeva, ali i dio je su globalne strategije gdje vidimo da živimo u svijetu kompleksnom, izazovnom i imamo te zajedničke ciljeve na neki način, zajednički su našim partnerima i najbolji način da se suočimo s njima je da izgradimo partnerstva. Dakle, kako bismo prešli sa odnosa koji je bio donekle utemeljen na konfrontaciji, gdje smo mi diktirali svoja načela e, i da pređemo na partnerski transakcijsko partnerstvo u biti. Na taj način možemo zajedno raditi na zajedničkim ciljevima i eventualno izraditi zajedničke ciljeve. Naravno ne želimo reći da mi, Europska unija, odustajemo od svojih temeljnih vrijednosti, ne odustajemo od toga da vjerujemo da su ljudska prava i ljudsko dostojanstvo i prava od temeljnog značaja za svako društvo koje se želi razvijati i to je naravno utemeljeno na univerzalnim ljudskim pravima. I doista globalna strategija naglašava da ne samo ljudska prava čine dio e, ljudskih prava, već e, su i dodana vrijednost koju mi donosimo u međunarodne odnose, jer smo mi jedini koji radimo na promičbi ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Dakle, pređemo sada na praksu. Našao sam nekoliko načina kako bih opisao funkcioniranje ljudskih prava u našoj suradnji. S jedne strane, to je ugovorni način. Dakle, to je jasno opisano u sporazumu iz Kotonua. Tu imamo članak 9. i 10. Tu su definicije temeljnih načela sporazuma i ta temeljna načela dijelimo mi i 78 država potpisnica sporazuma iz Kotonua. I u tim temeljnim načelima ljudska prava, vlada, ljudski vladavna prava i borba protiv korupcije se spominju. I uz, ta temeljna načela tu su i postupci u člancima 96. i 97. gdje se opisuje e, što nam je činiti kada dođe do povrede tih zajedničkih načela. I posredstvom tih članaka imamo konzultacijski mehanizam. Dakle, ako se uvidi da određena država radi povredu tih temeljnih načela i u drugih načela, postoji način da se pokrenu formalni pregovori, konzultacije o tome i tu Europska unija ima sposobnost da dođe do svojih unilateralnih zaključaka na temelju tog, po ishodu tog dijaloga. No, naravno tu postoji želja da se uspostavi dijalog u partnerskom odnosu, dakle na partnerski način i da se riješe problemi. Kako je naše iskustvo tu? Pa članak 96. je bio jako moćan instrument za Europsku uniju da se bavimo temama i problema koji su koji se tiču ljudskih prava, ali se smatra isto tako i, i suviše jakim, poput, znate ono, nuklearnog oružja kojim, e, za kojim se poseže kako bi se blokirala suradnja kada uočimo neki negativan razvoj mm, u nekom vidu suradnje. Dakle, to znači da praktično govoreći da se poseže za tim člankom samo u krajnjim, u ekstremnim situacijama. Mi smo za njim posegnuli za sad samo uh, u pregovorima s Burundijem. Dakle, puno se radilo na iznalaženju nekih srednjih rješenja. Dakle, imamo članak 18. koji se bavi političkim dijalogom i to je način da se rješavaju problemi uh, s ljudskim pravima. Tu je također bio i pokušaj da se izgradi neki pojačani politički dijalog. Dakle, to je između članka 8. i 80 i 96. Dakle, to je još jedno dodatno iskustvo. Ja bih to naz... postoji još jedan put, to je takozvani normativni put u DCI u članku trećem imamo pristup e, utemeljen na pravu gdje se posredstvom ovog pristupa jamči da imamo puno participaciju, inkluziju, nediskriminaciju i odgovornost dionika. Dakle, onih koji trebaju biti korisnici te zaštite ljudskih prava. Dakle, taj pristup temeljem na pravu jest taj inkluzivni pristup u svim etapama od identifikacije do dakle od programiranja, identifikacije do provedbe. I također smo našli slične mjere u sličnim instrumentima razvojne suradnje, dakle u suradnji sa civilnim društvom, građanskim društvom. Dakle, to sve načini iz, koji, iz našeg arsenala, legalni arsenali kojima možemo promovirati i štititi ljudska prava. Također, do koje mjere je to funkcioniralo, pa konkretno je bilo uspješno jer postoje uvijek načini da se uključi dionike u različitim etapama projekata koji su e, radili, ali kada imamo vlade koje nevoljko surađuju, onda te odredbe nisu dostatne. I onda se vraćam na to da nam je potrebna politička volja i politički, preuzimanje političkih obaveza od strane naših partnera, a to je ono što je najteže ostvariti. Još jedan način tiče se instrumenta. Dakle, znamo da imamo instrumente za suradnju koje smatramo unilateralnim na neki način. Dakle, tu je Europska inicijativa za demokraciju i ljudska prava koja podržava zaštitnike ljudskih prava, koja podržava promatračke misije tijekom izbora, među kojima su i misije koje vode eurozastupnici, tu su instrumenti koji daju svoj doprinos za odčuvanje mira, koji su jako vrijedni instrumenti u slučaju povrede ljudskih prava, a da nije potreban, potrebna sukladnost vlade s kojom surađujemo. Dakle, to su više svi instrumenti kojima raspolažemo. E sad, da li je to glavni, najčešći način? Znate, i tu postoje neka ograničenja, jer ovi instrumenti se koriste na maržinama, na maržama naše suradnje s partnerskim zemljama i mi ne želimo imati paternalistički jednostran e, pristup e, kada se radi o e, održivim ciljevima razvoja. Ovo jesu takvi ciljevi na neki način. Evo još samo par riječi. Još jedan instrument koji se tiče proračunskih pomoći. Tu imamo screening temeljnih načela. Dakle, to nije u pravnom temelju, ali jest među smjernicama da se vidi koliko eh, je prihvatljiva kandidatura neke zemlje za tu pomoć eh, za proračun. Evo, još zadnja stvar koja se tiče dodatnih eh, instrumenata za suradnju. Ja se volim pozivati na iskustvo koje smo imali s Ugandom kada je parlament izglasao jedan zakon za E, uskraćivanje temeljnih, doista temeljnih prava LGBTI zajednice i taj zakon je trebao e, proglasiti predsjednik, ali ga na kraju nije. Ali to na kraju nije napravio jer je uvidio da bi taj zakon imao jako štetne posljedice za ulaganja stranih poduzeća Dakle, predsjednik je bio doista je se bojao negativnog utjecaja koje to može imati na strano ulaganja. I tu nastupaju i poduzeća koja e, poštuju načela ljudskih prava i tako dalje koji mogu vršiti pritisak na određene vlade. Evo, neću više govoriti o uvjetovanosti, već e, to, to je bio zaključak koji se tiče partnerstva i poticaja. Hvala. Hvala Filiberto. Sljedeća je Sidney Lecler, koja je e, znanstvenica na Slobnom sveučilištu u Briselu koja će govoriti o novim načinima, poticajima i partnerstvu. Izvolite, imate 10 minuta, molim vas da ih se držite. Hvala. Hvala, da, 10 minuta za akademike je doista uvjetovanje. Da, mnogi naši govori ovdje u Europskom parlamentu duži su više manje minutu, tako da je 10 minuta jako velikodušno. Hvala. Podijelit ću s vama tri ključne pouke koje sam prikupio tijekom svog rada na uvjetovanju. Dakle, prvo je nemojte zavaravati druge ili nemojte zavaravati sebe kao drugo. Dakle, uvjetovanje se nalazi na raskrižju između politike, donesene odluke i tehnikalija, dakle onoga što je potrebno kako, se kako bi se donesa odluka. No, mnogo toga se može odigrati između, dakle politizacija tehnikalija i tehnikalizacija politike. Daću po jedan primjer svakog od ovog slučaja, a to su pouke jednog belgijskog instrumenta za suradnju. To je bila jedna dodatna obotnica koja se davala jednoj zemlji ako bi ta zemlja zadovoljila kriterije dobrog upravljanja. Dakle, politizacija tehnikalija. Dakle, tu imamo značajan element u tom instrumentu kada je osmišljen i to je predstavljeno kao nešto objektivno Ali ako to razmotrimo izbliza i ako razmotrimo kriterije za osmišljavanje tog instrumenta, postoje velike prostori za manevru u smislu tumačenja. Dakle, tri od četiri kriterija u osmišljavanju tog instrumenta predviđala su određenu volju, odnosno volju da se omogući poslovanje. I što to znači volja? Dakle, to u političkom e, smislu može imati raznorodna tumačenja. U Burundiju, u slučaju Burundija, postojao jedan e, kriterij e, u vezi sa, izjavam, sa izborima 2010. godine u smislu da bi se izvori morali provoditi na pošten način. Što to znači pošteno? Govorimo li tu o nasilju, govorimo li o ishodu izbora, o samom tijeku izbora? Dakle, svi ti elementi nastoje izbaciti subjektivnost iz eh, tih, eh, eh, iz tih instrumenta. Dakle, i to pretpostavlja jednu političku odluku o dodjeljivanju ili ne dodjeljivanju sredstava na temelju elemenata koje ste postavili ili drugih elemenata. Recimo, ako želite smanjiti izdvajanje iz proračuna za razvojnu pomoć, možete to iskoristiti kao još jedan element ali postoji i opasnost od e, dojma da se politizira. Dakle, koliko god opravdana odluka, ipak je slijedi taj dojam da je donesena iz političkih razloga i to može ugroziti politički dijalog sa zemljom partnerom. Drugi element napretnosti između politike i e, tehnikalizacije jest e, objektivizacija politike. To je prisutno recimo ako tražite od zemlje da donese neki zakon, kako bi dobila dodatnu omotnicu ili kako se ne bi obustavile isplate toj zemlji. I tu postoje određeni problemi s ovim pokazateljima. Dakle, trebate se kao prvo pobrinuti da postoji veza između ishoda, dakle, želite bolje upravljanje i zbog toga treba donijeti i taj zakon i ta veza mora postojati, ali to nije bilo tako u slučaju Burundija. Postoje recimo kriteriji da se dijalog treba odvijati na zadovoljavajući način. No što to znači? Znači li da treba ostvariti odgovarajuće poboljšanje? Treba li se svi okupiti oko istog stola? Dakle, to je još jedan element. I još jedan element jest da jednom kada isplatite omotnicu ili e, kada isplatite poticaj, postoji opasnost da se taj zakon ne provede. I to je bio glavni problem sa europskim poticajima koji su predviđali taj uvjet. Dakle, isplate su se trebale dodijeliti na temelju plana kojim se nastojalo postići određene rezultate, a do rezultata nije dolazilo kada bi se isplatila omotnica. I još jedan element e, je e, opasnost od e, stvaranja privida promjena, ali ne stvarnih promjena. I to me dovodi do druge pouke, odnosno nemojte se dati zavarati. I to je povezano sa mojim istraživanjem o iskrivljavanju demokratizacije. Suprotno onome što se često misli u mnogim zemljama poduzima se napor ka demokratizaciji, no zapravo se ne propituje model liberalne demokracije kao pravi model. Međunarodni akteri djeluju unutar tog okvira. Zašto je tome tako? Zato jer je to normalizirano na međunarodnoj razini, dakle zemlje ne žele biti E, odmetnici poput Sjeverne Koreje i zbog toga što se pomoć uvjetuje tim. Dakle, ako jasno kažete da nećete imati izbore 20 godina, onda vjerojatno nećete dobiti nikakvu pomoć. Dakle, može postojati privid demokratizacija, ali u stvarnosti odigrava se nazadovanje. Imam jedan primjer iz ovoga parlamenta 2014. godine. Aktivist za ljudska prava iz Burundija je uhićen i parlament je donio rezoluciju o kršenju ljudskih prava u kojoj se poziva vlada da puste toga aktivista i njihov odgovor je bio vrlo zanimljiv. U odgovoru je stajalo da Europski parlament ne može donijeti rezoluciju o načelu razdvajanju ovlasti, no istovremeno se traže od burundijske vlasti da se uplete u pravosudni postupak, u određeni predmet. Dakle, vidimo igru sa samim pravilima igre. I kao što sigurno znate, program demokratizacije nije nužno u skladu sa programom nacionalne elite. Elite su se spominjale malo prije zbog možda lokalnih odnosa moći, zbog korupcije, tako da tu postoji određena neusklađenost. No istovremeno ti akteri i ti subjekti kada poduzimaju demokratizaciju na domaćem terenu moraju davati privid demokratizacije i tu dolazi do iskrivljavanja tog procesa. Evo daću jedan primjer najvažnijeg elementa političkog procesa koji obično vezujemo uz demokratizaciju, a to su izbori. Kako to obično mjerimo? Imamo promatračke misije za izbore. Što se tu događa? u svijetu. Kao prvo, ne zadovoljavaju se tehnički preduvjeti za organizaciju izbora. Zato ne možemo okrivljavati međunarodnu zajednicu. Dakle, dotična zemlja, kaže, ne možete nas okrivljavati zbog toga jednostavno nemamo tehničkih predujeta, dakle imamo pravo na pomoć. Ili imamo prethodna ograničenja, tako da tijekom izbora nema e, nasilja ili nikakvih kršenja koja su vidljiva promatračima. I imam još jedan konkretan e, primjer iz Burundija. 2012. godine donijeli su zakon koji je određivao status oporbe. To je izgledalo sjajno na papiru, dakle oporba je imala status, imala je pravo na sredstva iz proračuna i tako dalje. Prema Ministarstvu unutarnjih poslova to je bio zakon koji je učvrstio demokraciju u Burundiju. No ako to izbliza pogledamo u to vrijeme, još uvijek i sada, jedina službena oporba je oporba koja podilazi vlazi, dakle zapravo vlada jača samu sebe. Dakle, privid je bio demokratizacija, ali zapravo je to ugrozilo demokratski razvoj. I to je doista važno ovdje. Vidimo da postoje autoritativna kretanja koja se provode kroz proces demokratizacije. And what is also interesting is that there is a general awareness. I također postoji svijest u međunarodnoj zajednici o tome, ako razgovarate s ljudima na terenu, oni znaju da između 2010. i 2015. Burundi nije išao pravim putem, ali to je bilo teško prepoznati, jer kako možete reagirati na takvu subtilnu subverziju? Jer kako možete odgovoriti na argument o trodiobi vlasti? Također, ekosustav za interveniranje zapravo nije prilagođen e, prepoznavanju takve subverzije. Pokazatelji, o tome smo govorili malo prije, nisu odgovarajući i na kraju ne možete lako prihvatiti da model koji promičete se zapravo iskrivljuje i koristi kao oružje u borbi protiv istog. Dakle, prva dva elementa ne mogu pružiti uvid ili e, argumente za bolje promišljanje o uvjetovanju pomoći. E, govorilo se prije o negativnom uvjetovanju. Pitanje je uvijek hoćemo li isplatiti ili nećemo isplatiti pomoć. Imamo možda i realokaciju kroz različite aktere i to je još jedna od mogućnosti o kojoj trebamo razmisliti kada govorimo o uvjetovanju. I samo na kraju, u belgijskoj e, razvojnoj politici u sklopu našeg programa nastojali smo zauzeti pristup koji bi uzeo u obzir e, poticaje za partnerske obveze i osmislili smo pristup koji se temelji na različitim elementima, no to možete pogledati u moj materijalu. Samo ću zaključiti spominjaći dva elementa. Dakle, kao prvo trebate imati viziju, dakle vidjeti što želite postići. To možda zvuči jednostavno, ali često nedostaje. I također treba vidjeti u kojem kontekstu djelujete, koji je vaš položaj u tom kontekstu, iz kojeg vi konteksta dolazite. Recimo, Belgija ne može isto učiniti po pitanju uvjetovanja pomoći u Kongu za razliku od Tanzanije i tu postoje razlike o kojima treba voditi računa i treba također razmotriti i makroanalizu onoga što tražite od partnera. Recimo ako tražite da se učini nešto u veži, vezi sa korupcijom, onda treba analizirati i političku ekonomiju, što to znači za partnersku zemlju, za njihovu unutarnju dinamiku i za onaj model koji vi želite uspostaviti u toj zemlji. Evo, s time sam završio. Hvala. Sljedeći je Manuel Klinis. Znanstvenik sa sveučilišta Senliju i u Briselu. Naslov izlaganja je učinkovitost uvjetovanja pomoći i upravljanja. Belgija je provela tri studije u Središnjoj Africi. Dakle, Emanuel, imate riječ. Hvala predsjedniče. Evo, pokušat ću ne ponavljati ovo što je rekao belgijski kolega koji je upravo završio svoje izlaganje i nastavit ću naravno ne prekoračiti dodijeljeno vrijeme. Belgija Belgija čije iskustvo trebam predstaviti jeste studijski slučaj po pitanju uvjetovanja po pitanju ljudskih prava već 20 godina Belgija razmišlja o najboljim mogućim mehanizmima za uvjetovanje svoje e, razvojne pomoći od e, velike reforme krajem 90. godina prošlog stoljeća na uspostavljen je čitav niz instrumenata koji su fokusirani bili na zemlje koji su prioritetni primatelji razvojne pomoći u Središnjoj Africi. Tu se radi o mehanizmima koji predstavljaju obimne obimnu financijsku pomoć, barem na raznim Belgije. Tu se radi 10 milijuna eura za trogodišnje razdoblje, dakle otprilike 25% naše omotnice za razvojnu pomoć koja je dodijeljena tim zemljama Središnje Afrike. Naravno, postoji volja da se to uskladi s vanjskom i obrambenom politikom. Dakle, to je dosta zanimljivo za analizirati. A ako to analiziramo, naravno, <laughs> reću vam kakva, je situacija. Dakle, to ne funkcionira. Naravno, to ste rekli već na samom početku. To ne funkcionira. I trebamo izvući pouke opće prirode. Nemam vremena da predstavljam cijelokupni taj slučaj eh, Ruande, Burundija i Demokratske republike Kongo i u manjoj mjeri Ugandu. No samo želim reći da imamo tri slučajeva s kojim smo suočeni. Prvi jeste mehanizam koji je uspostavljen, ali koji nije polučio isplatu poticajne tranše, dakle 20-25% indikativnog programa suradnje je suspendiran, a bio je uvjetovan uz čitav niz kriterija koje treba ostvariti do kraja najčešće trogodišnjeg razdoblja tog programa. Dakle, imamo čitav niz slučajeva u kojima ta dodatna tranša nije odblokirana. Zašto? Neću vam ni ovdje navoditi detalje, ali općenito govoreći nije odblokirano zato što je dijalog prekinut, zato što kriteriji, o kriterijima nije moglo biti rasprave ili zato što su kriteriji promijenjeni između trenutka kada su bili sročeni 3-4 godine ranije i do, trenutka kada eh, ih se evaluiralo, nije se imalo što evaluirati ili nisu bili odobreni jer je u Belgiji došlo do proračunskih restrikcija Dakle, to je to način, e, dosta lagodan način da se naprave uštede jednostavno u proračunu. Drugi, drugi slučaj, daje se ta sredstva, desilo se samo jednom u povijesti e, razvojne suradnje Belgije, to, do, toga je došlo sa Burundijem, iznos od 50 milijuna eura od ukupnih 200 milijuna, koji su bili uvjetovani sa ostvarenjem čitavog niza kriterija koji su bili dosta klasični. Dakle, radi se o upravljanju, o rezultatima CPI, e, Svjetske banke, revizija E, Međunarodnog monetarnog fonda, ali isto tako i validiranje nacionalne strategije dobrog upravljanja koju treba uspostaviti Burundi, zatim Sidna je to spomenuo prije koji trenutak, organiziranje poštenih izbora i koji će u potpunosti globalno dobro funkcionirati. I tu, naravno, ta poticajna tranša 2012. godine je do, e, dodijeljena. I treći, treći, treća situacija koju ću kratko predstaviti, to nije pozitivna e, pozitivni poticaj, e, niti dodatna tranša uvjetovana ostvarenjem nekih kriterija, već uh, uvjetovanje sankcijom, dakle negativno, uvjeto, negativno uvjetovanje. Dakle, uspostavljanje financijskih sankcija u slučaju povrede načela na kojima počiva partnerstvo. I tu je Belgija jasno slijedila europsku politiku bila je jako obazriva kada je to radila, dakle čekala je da prvi zaključci vijeća o Burundiju budu objavljeni i onda je donijela mjere kao država članica donator. Dakle, tu se radilo o obustavi razvojne pomoći sa Burundijem do kojeg je došlo prije evo više od godinu dana. Dakle, suočeni ste ta tri modela, koji su zaključci, evo bit ću kratak i sa zadovoljstvom odgovoriti na pitanje ukoliko ih bude. Što možemo izvući, kakve zaključke možemo izvući? Evo, to ću biti malo provokativan ako dopustite. Dakle, kao prvo, moramo sjetiti da uvjetovanje razvojne pomoći nije nešto novo iako se ovdje o tome razmišlja na sustavan način zadnjih nekoliko godina, ali to je nešto postoji od 70. godina prošlog stoljeća što je izvorno, e, što su izvorno multilateralne međunarodne organizacije pokrenule. Dakle, to je postupak koji je uspostavljen kako bi se uspostavilo objektivne kriterije koji su zamišljeni s ciljem e, valjenog upravljanja. Drugim riječima trebamo biti svjesni da je to nešto što je u potpunosti suprotno političkom pristupu razvojnoj e, suradnji, a tu taj politički aspekt e, se najčešće zaboravlja ili ga se brisa u ovom postupku e, benchmarkinga i ostvarivanje konsenzusa na različitim međunarodnim forumima, mislim ovdje na OECD i tehnič, tehniciranje kojim se briše sav politički aspekt e, razvojne suradnje, no što je ovdje, o čemu se ovdje radi u uvjetovanju, dakle predsjednik je to podsjetio, tu se radi o državama koje nisu baš u idealnom položaju kada se radi o demokratskom upravljanju, nisu u idealnom položaju e, kada se radi o poštivanju ljudskih prava, niti niti je idealna njihova politička volja za poboljšanje stanja stvari. Dakle, prvo pitanje koje treba riješiti jest do koje mjere donator, bilo da se radi o Europi, o bilaterali ili drugom, na koji, kada će on priznati da je njegovo djelovanje političke prirode? EU unija to može priznati, naravno, neka stvari budu jasne, više struko je to spomenuto, dakle, činjenica što razvojna politika daje svoj doprinos posredstvom Europske vanjske politike e, na, je doprinos promicanju ljudskih prava, vladavne prava i, i to je upisano još od e, ugovora iz Rima, dakle to nešto na europskoj razini uopće nije upitno. I samim tim drugo pitanje je neizbježno. Na, kojim, na koji način žele biti percipirani oni koji daju novce. Dakle, s obzirom Zašto, zašto to radimo ako nema trajnih e, pozitivnih e, rezultata? Što želimo? I to je stvarno pitanje koje treba postaviti. Da li želimo neki osobni poticaj? Kako bi se ispoštovale vrijednosti koje smatramo važnima? koje želimo promovirati na međunarodnoj razini. Drugo, vjerojatno želimo utjecajnu poluku. Dobro, ako to želimo, onda se trebamo pitati jesmo li spremni priznati na jako politički aspekt te poluge i da smo spremni priznati da postoje drugi kriteriji, a ne samo oni unaprijed definirani, a za koje znamo da e, mogu biti promijenjeni. I konačno, ne bi bilo interesantno vratiti se na izvor, dakle na ono što je postojalo u čitavom nizu razvojne suradnje, dakle mislim na nacionalnu europsku razinu počet, krajem 90-ih godina prošlog stoljeća početkom e, 2000 e, i koji dalje postoje u nekim situacijama u kojima je kojima je bilo riječ u prvom dijelu. Dakle, kako to možemo proaktivno, pozitivno promovirati, govoreći o ljudskim pravima i ne spominjati samo logističku, tehničku, izbornu politiku, već omogućiti da ovi izborni postupci budu inkluzivni i transparentni. I što želim reći, naravno, da se možemo pitati da li ovo donekle intervencionistički djeluje. Da, djeluje. Uvjetovanje jest intervencionizam, da smo to spremni priznati i priznati u biti tu dimenziju u politikama koje provodimo i preuzeti odgovornost za njih. Hvala. Hvala. Sljedeća je Rachel o referent za politiku u CNCD-u i Concordu. Ona će govoriti o uvjetovanju i promicanju ljudskih prava u okviru odnosa između Europske unije i AKP-a. Dobar dan, želim svima. Evo samo mala ispravka, govorit ću u ime Konkorda, Europske konfederacije nevladnih organizacija koje se bave hitnim pitanjima i razvojem, ali ja sam članicom CNCD 11.11.11 koja je belgijska organizacija, udruga e, međunarodne solidarnosti i želim predstaviti stav svih tih organizacija govoreći o prekidanju pomoći od strane Belgije u Burundiju. Dakle, evo, uvodno jako sam bila zadovoljna čuti zaključak o intervencionizmu, jer kada je bilo riječ o temi uvjetovanje e, pomoći i ljudska prava, bila sam dosta, bilo mi nelagodno jer ovdje smo prekušavali prevazići u prošlosti mnoge stvari, a ovdje posezanje za tim pojmom e, govori da smo u nejednakim odnosima gdje se nameću neke agende koje se tiču ljudskih prava, ali se nameće. Dakle, bilo mi dosta nelagodno, no u ovoj raspravi ne možemo imati odrište stavove i mislim naime da trebamo uvidjeti da se ovdje ne radi o jednakom partnerstvu. Htjeli bismo da to partnerstvo bude ujednačeno, ali ga je teško uspostaviti. Dakle, moje izlaganje se tiče odnosa između Europske unije i Afrike, Kariba i Pacifika, AKP-a, a posredstvom sporazuma iz Kotonua, kao što tom u prethodnom govoru rečeno, to je pod člankom 8. gdje se promovira politički aspekt u sporazumu Kotonua i ljudska prava, članak 9. koji govori da su ljudska prava, demokratska načela i vladavna prava ključnog značaja i članak 96. koji omogućuje da u slučaju povrede tih e, temeljnih načela da se uđe u postupak dijaloga koji je prethodno dogovoren, što je važno naznačiti i koji kada se istrpe svi vidovi i sve mogućnosti dijaloga koji omogućuje da se donese odluka, pa čak i obustavi pomoć, kao što to bio slučaj s Burundijem, a i u 15, drugih država. Kad se govori o evaluaciji ocjeni Europske komisije i Europske službe vanjsko djelovanje o 15 godina provedbe Kotonua, eh, a dokument koji je objavljen u srpnju 2016. godine, vidimo da je sustav dosta nijansirani. Dakle, smatra se da članak 96. bio pozitivan u brojnim zemljama, i omogućuje da se promoviraju ljudska prava, ali se e, isto tako uviđa i da su brojni akademski radovi bili dosta njansirani, glede učinkovitosti tog članka 96. kako bi se radilo na promociji ljudskih prava i također se tu govori da je taj instrument reaktivan i njegova provedba je donekle ugrožena raznim interesima Europske unije. Ovdje ja samo navodim ocjenu, dakle, a to su gospodarski i politički interesi i nedostatna apropriacija ovoga i, postoji velika odbojnost država AKP-a glede ovih elemenata. I još jedna stvar koja mi se čini dosta važnom i koja se vidi u stavu Konkorda, a to je značaj za budućnost Naime, ti odnosi između Europske unije i e, država AKP p-a bit će vjerojatno obnovljeni, ne znam pod e, u kojem vidu. Dakle, važno je jačati politički dijalog i promovirati ljudska prava i naravno važno je nastaviti raditi na jačanju regionalnih e, organizacija koja više posvećuju pažnje ljudskim pravima. Dakle, kada se konkurs treba osvrnuti sporazumu EU AKP i ljudskim pravima, dakle to je bila online konzultacija od 10.12. mjesta 2015. godine, dakle zaključak Konkorda e, je sljedeći članak 96. nije bio dovoljno učinkovit za promičbu ljudskih prava, vjerovatno zato što nije bila dostatna politička volja. Članak 96. treba koristiti kako bi se stvorilo e, prostor za više političkog dijaloga i kako bi se iznašlo dugoročno rješenje. Zatim članak 96. se ne principira učinkovitim jer nije uvijek bio korišten na dosljedan način e, prema svim politikama. Dakle, ono što se traži u ono što Concord traži jeste više poštivanje ljudskih prava, demokracije, vladavine prava u državama AKP, ali na dosljedan način, dakle, posredstvom svih politika Europske unije, bilo se radi o trgovinskoj, vojnoj i drugoj, dakle, ovdje se nadovezujem na pitanje dosljednosti politika u smislu razvoja, pom razvoja pomoći razvoju i mislim da je ovo ključni trenutak za to jer e, imajući na umu ovaj novi koncept e, dosljednosti politike za e, održivi razvoj, postoji opasnost da izgubimo čitav niz mehanizama koji nisu bili savršeni, ali koji su ipak postojali na europskoj razini koji su nam pomagali, da napredujemo po pitanju dosljednosti politika, ali dobro, to je druga rasprava. Dakle, htjeli bismo jedan dosljedni pristup kroz sve politike, ali i kod svih e, dionika u Europi, a to se dakle tiče i e, privatnih dionika i vidimo da e, europski privatni sektor, europska poduzeća često krše ljudska prava i evo danas sam imala kolege koji su prosvjedovali pred grupacijom Sokfin ovdje u Briselu i tu su bili predstavnici stanovništva Sierra Leona konkretno. Dakle, sve te osobe 2010. su podnijele tužbu u OCD-u govoreći da Sokfin ne poštuje temeljna načela da optužuje ih se za nepoštivanje dostojanstvenog prava, za otimanje zemlje, nepoštivanje prava na hranu. Dakle, od 2010. čitav niz organizacija pokušava promijeniti situaciju u Sierra Leonu, Kamerunu i Kambodži i evo ga, već šest godina mm, tapkamo mjestu, na terenu poduzeće uopće ne želi razgovarati sa lokalnim čelnicima i zato se prosvjedovalo ovdje u Briselu, a ne žele, ih, ne žele se susret s njima niti u Europi. I dakle, to nas Dovoljno do zaključka da je potrebno imati obvezujuća pravila za međunarodne organizacije i kada govorimo o dosljednoj politici, to se tiče svih dionika pa i privatnog sektora. Zatim, politički dijalog se ne može svesti samo na obustavu pomoći ako se demokratski izbori ne budu onak kak želimo, dakle pošteni ako dođe do državnog udara ili nečeg drugog. Dakle, to sve treba biti općenitije i treba biti popraćeno strategijom jasnom strategijom i osobito ako dođe do obustave nakon što se iscrpe sve e, demokratske e, mogućnosti onda treba tek doći do obustave i tu želim doći do Belgije i onoga št, i stava međunarodnih e, udruga. Dakle, kao što znate, kada je gospodin Guziza odlučio se na, treć, na kandidaturu za treći mandat, mnogi su išli na ulicu, prosvjedovali, bilo je na, došlo do nasilja i ministarstvo Belgije je odlučilo obustaviti pomoć i tu je E, građansko društvo Belgije bilo slagalo se s tim jer nismo htjeli da javna sredstva Belgije se koriste za represiju protiv stanovništva na licu mjesta. No, ipak ono što su tražile nevladne organizacije jeste da se radi na diplomatskoj razini sa Afričkom unijom, sa regionalnim entitetima kako bi se izašlo iz krize i dobro, sad više tome nije tako, ali 2015. godine to je bilo tako da bi se održali demokratski izbori. I isto tako se tražilo za, potom da se iznađu rješanje kako bi se i dalje podržavalo stanovništvo stanovništvo na terenu posredstvom drugih nevladnih organizacija i multilateralnih e, organizacija. I u Ožujku je EU odlučila e, obustaviti svoju izravnu pomoć Burundiju i tu je stav e, granskog društva Belgije bio takav da smo to prespirali na pozitivan način iz istih razloga, na isti način kao što je to bilo sa Belgijskim ministarstvom za suradnju, ali tu smo uvijek imali tu smo se uvijek pitali kako nastaviti podržavati građansko društvo na terenu, kako izaći iz krize, kako pokrenuti dijalog unutar Burundija, kako pomoći razmještene obitelji i tako dalje. Dakle, kada obustavimo pomoć, što ćemo onda dalje? Dakle, to je ta strategija o kojoj treba e, raspravljati dodatno. Slučaj Belgije dovoljno dobro ilustrira stav Concorda koji tvrdi da da, mi u Concordu želimo ulagati u globalni politički dijalog, zadržati zajedničke strategije, članak 96. je jedan instrument, ali vidjet ćemo da li će taj članak 96. ostati u razdoblju nakon 2020. Zajednička programacija isto pruža neke mogućnosti, ali to je tek u povojima. Dakle, trebamo vidjeti kako će se taj okvir eh, eventualno čuvati, a tu postoji neki drugi instrumenti kao poticajna tranša, iako to više nije aktualno, ali možemo spitati zašto i kako, tu je i pomoć, proračunska pomoć, dakle koristiti sve te instrumente, imati globalan pristup za promociju ljudskih prava imati jasna pravila, kodeks ponašanja, transparentne i kriterije koje nećemo usput napuštati kao što je to spomenuto u prethodnim govorima. Također je važno ulagati u neke ključne sektore, dodatno uključiti građansko društvo oko članka 96. Tu je dakle vlada i građansko društvo koji nisu imali mogućnost da kažu svoje mišljenje, da to bi moglo biti napravljeno posredstvom europskih delegacija možda i htjeli bismo više uključiti civilno društvo u cjelokupnoj svojoj raznolikosti, imati strukturirani dijalog po pitanju ljudskih prava i pojačati ulogu europskih delegacija. A ovdje vas pozivam na, da konzultirate izvješće Concorda iz 2017. o delegacijama Europske unije prema učinkovitijem partnerstvu sa civilnim društvom. Dakle, ovo izvješće Dakle, dobili smo 450 eh, odgovora od 86 različitih zemalja i došli smo do sljedećih preporuka. Dakle, doista je potrebno to ono što nevladne organizacije zemalja u razvoju nam govore, dakle doista treba imati strukturiraniji dijalog e, i više informacija koje dolaze iz e, delegacija Europske unije prema civilnom društvu i više dijaloga prema delegacijama, veleposlanstvima država i građanskog i sa građanskim društvom i uloga delegacije je jako važna u kontekstu fragilnih, odnosno osjetljivih vlada, to je slučaj s Tunisa koji je iznesen više od drugih i to izvješće osobi stavlja potrebu dakle govori o potrebi da se i nađe neko za ulogu watchdoga na licu terena i jačanje civilnog društva. Dakle, evo, uvijek je moguće dakle pojačati kapacitete pojačano osposobiti civilno društvo, jer to je prava hlovat peta, znate. I treba imati osobitu pažnju pridati najranjivim skupinama u tim zemljama. Dakle, znamo znamo da će biti nekih e, prepreka, ali globalna poruka je da se nastavi dijalog čak i u slučaju krize i zna, treba znati da će rezultati koji će biti ostvareni ovisiti o određenom kontekstu. Naravno nismo sigurni da će to uh, polučiti uspjeh. Trebamo imati strategiju i zajedničku strategiju i viziju između europskih zemalja. Imamo za cilj iskorjenjenje e, siromaštva i zaštitu prava i stavovi regionalnih organizacija i kooperaciju jug-jug e, Znate kako se te zemlje pozicioniraju u toj kooperaciji jug-jug, sve to nešto će utjecati na uvjetovanje. Hvala. Ne znam ima li pitanja zastupnika. Linda? Prije nego što ti dam riječ, zamolio bih te da preuzmeš predsjedavanje jer ja moram otići. Ne, ne trebaš uzeti riječ, trebaš predsjedavati, Linda. Aha, shvatila sam. Čuli smo mnogo toga o prošlosti, no nismo razgovarali o dvije stvari. Dakle, prvo o klimatskim promjenima, naročito u Africi. I također nismo spomenuli polugu koju predstavlja pomoć. Koliko utjecaja možemo imati? Govorili smo o Burundi koja je manja zemlja. Što je sa većim zemljama? Osim toga, mnoge zemlje se mogu obratiti i drugamo kako bi dobile pomoć, tako da se tu odnosi mijenjaju. Evo, to će biti moja pitanja, zato jer nemamo baš previše vremena na raspolaganju. Norberte, jeste li vi htjeli nešto pitati? Drugi kolege? Molim vas, onda možete odgovoriti na pitanje. Ne, mislim da sam Ujela postoji čitav niz elemenata koje treba uspostaviti i zajednička vizija i udio pomoći, znate. Ali čak i ako imamo sve sastojke, tu nije, ne znači da ćemo ostvariti rezultat koji želimo. Dakle, sve te stvari moramo priznati, znate da to nije dostatno. Pa niko nije postavio pitanje. Nismo razgovarali o vrlo kontroverznim pitanjima s kojima se suočavamo praktički svakodnevno ovdje. Recimo, očujem da neke zemlje koje ne drže do ljudskih prava bilježe najveći napredak kada je riječ o ljudskom razvoju. Svakoga dana ovdje donosimo rezolucije o Etiopiji, Ugandi i tako dalje ali nismo uopće razgovarali o tome, ne toliko o praktičkim političkim pitanjima, nego o teoriji, dakle o kojim e, člancima ili o teoretskim postavkama, ali ovo su praktička pitanja i pitanja koja su vezana za ljudske živote, njihova politička prava, ljudska prava i iznalaženje ravnoteže između te dvije skupine prava. Dakle, zanimaju baš praktični aspekti i teškoće s kojima se suočavaju zastupnici. Evo da odgovorim na oba pitanja. Pitanje utjecaja, dakle što treba ponuditi. Burundi jest mala zemlja, ali pridonosi u velikoj mjeri mirotvornim misijama koje financira Europska unija. Je li to odgodilo postavljanje pitanja u vezi sa člankom 96. Pa vjerojatno jest. Dakle, zapravo pitanje je utjecaja znači što ste spremni uložiti, jeste li spremni otvoriti trgovinske odnose ili jeste li spremni samo ponuditi razvojnu pomoć i to koji dio pomoći, proračunsku pomoć ili što? I kada je riječ o drugom pitanju, odnosno o zemljama koje loše drže do ljudskih prava, ali gospodarski napreduju, dakle, pitanje je gdje povući granicu govorilo se o Ruandi, politički dijalog nakon krize 2012. godine se podijelio na sektore umjesto da se vodila jedna sveobuhvatna rasprava kao i prije o ukupnoj proračunskoj pomoći. Dakle, uvijek se postavlja pitanje što želite, što želite ponuditi, koji su vaši ciljevi u konačnici. Je li to poticanje razvoja ili poticanje demokratskog i uključivog razvoja, a s time u skladu trebate i postupati. Kada govorimo o različitim pristupima, Dakle, možemo donositi odluke ovdje unutar parlamenta ili se donose odluke unutar zemlje i one su međusobno povezane. Evo samo još jedna kratka napomena o učinkovitosti članka 96. Ona ovisi o različitim čimbenicima. Sam instrument nije za to odgovoran, nego je za to odgovorno korištenje istoga. I to postavlja pitanje i ovisnosti. Dakle, hoćemo li prekinuti isplatu pomoći jednom režimu koji je korumpiran ili e, koji krši ljudska prava ili govorimo li o zemlji koja treba pomoć, a režim ne treba pomoć. U nekim zemljama, recimo, režim se ne oslanja na pomoć. I to je usko povezano sa učinkovitošću ili neučinkovitošću članka 96. Um, uh, uh, e, kada je riječ o pitanju gospođe McAven, ako uzmemo primjer Irana, koji je kao prvo zemlja koja ne treba pomoć, drugo, to je zemlja koja loše poštuje ljudska prava, da ne kažem strašno loše, Dakle, Europska unija je obraćala veliku pozornost na nuklearno pitanje i to je tipičan slučaj gdje imate ciljeve koji se međusobno sukupljavaju. U tom slučaju, s jedne strane, je Europska unija povukla jedan dobar potez, odnosno kada se raspravljalo o sporazumu s Iranom uz pomoć skupine 3 plus 3 ili kako je već zvali, Dakle, istovremeno Europska unija je i dalje donosila rezolucije o ljudskim prava u Iranu u nadležnom odboru UN-a. I u partnerskim zemljama govorili su da, ali sada imamo sporazum s Iranom i mnogo toga se poboljšalo. Ne bi se li možda trebali ublažiti pristup ili povući rezoluciju? Ne, mi smo je zadržali i naše su rezolucije uvijek podržane većinom u UN-u. Dakle, to je bio dobar pristup e, igranja na dva fronta, a istovremeno gospođa Mogherini je uspjela uspostaviti dijalog o ljudskim pravima s Iranom e, i to na isti način koji, na koji to čini sa Etiopijom. E, s Etiopijom imamo dijalog o suradnji, o migracijama, ali tu se pruža i prilika razgovoru o ljudskim ili političkim pravima. Možda razgovor nije dovoljan, ali barem imamo otvoren taj komunikacijski kanal i možemo na neki način iskoristiti ove ciljeve u sukobu kako bismo vukli poteze na oba polja. I na kraju o članku 96. Pa mislim da je on eh, donio dobra iskustva u brojnim zemljama. Mogao bih tu spomenuti obalu Bjelokosti u doba izbora predsjednika Gavutka ili Mauritaniju u doba državnog udara ili druge slučajeve, recimo Gvineju. Dakle, vrlo često članak 96. je korisno podržao određeni proces koji je doveo do promjena. I nakon članka 96. imate ponovno pokretanje suradnje i tu imate snažan utjecaj jer se možete osloniti na određene resurse kojima možete podržati novu vladu ili novu izabranog predsjednika i tako. Rapidement, alors, effectivement. Euh, ja, kratak, možda samo dvije stvari. Prvo, dakle, meni se doista čini da problem nije problem vezan uz instrumente. Razmišljao se o potrebi ili ne da stvore novi instrumenti za uspostavu uvjetovanja i ne činim se da je to bio pravi odgovor. Problem nije u potrebi da se iznađe novi instrument. Problem je posegnuti valjano za, one koji već onima koji već postoje. Rješenja su poznata od uvijek, to su, uvijek su ista, koherentnost politika, um, postojanje političke volje iza namjera. Dakle, pitanje je kako to uspostaviti i to je problem koji ne ovisi isključivo o pristupu koji je usredotočen na razvojnu pomoć e, kao sektor, sektorsku politiku. Želim reći dvije stvari. s jedne strane, da, sankcije mogu biti korisne, ali da li ono što članak 96. podrazumijeva sankcije koje pokreću drugi akt međunarodni akteri, mislim ovdje na Sjedinje američke države u nekim slučajevima u narode i vijeće sigurnosti. Dakle, ne treba se razmišljati o eventualno nekim, e, o individualiziranju nekih e, sankcija, a ne to prebaciti na države, jer individualni pritisci ponekad su polučili rezultatima koji su bili iznenađujuće zanimljivi. A s druge pak strane, istina da je to teško u slučaju proračunske štednje, ali trebalo bi više sredstava staviti i to je ono što omogućuje da sjedne za stol da se održi dijalog. Dijalog možda nije dovoljno jamstvo, ali je prva faza i Europska unija je pokazala da posredstvom tog dijaloga čitav niz godina su e, je utjecalo, e, stvarno utjecalo na čitav niz e, kriza u brojnim kriznim situacijama i krizama. Hvala. Ako nema pitanja, možemo zaključiti ovaj dio sastanka. Kao prvo, želim um, reći, unatoč tomu što sam propustio jedan dio ovog saslušanja, da je to e, europski, europsko nastojanje za ovu politiku. U svakom slučaju vjerujem da ste imali plodonosan sastanak i da ćemo moći nastaviti tako raditi u našem odboru za razvoj. Zahvaljujem svim panelistima i govornicima na vrijednom doprinosu našoj raspravi. A sada ostavljam mikrofon predsjednici koja će voditi ostatak sjednice. Hvala. U redu, kolege i kolegice, nemamo dovoljno vremena, dakle morat ćemo odmah prijeći na sljedeću točku na dnevnom redu. Imamo i govornike koji su pisani za ovu točku, točku broj 7 našeg dnevnog reda. Radi se o otpornosti kao strateškom prioritetu vanjskog djelovanja Europske unije. Zašto smo ovo stavili na današnji dnevni red? Zato što znamo da je otpornost vrlo važno pitanje. Danas kad vidimo u Africi ponovno da dolazi do određenih situacija i ljudi me pitaju pa dobro kako se ta situacija ponovno dogodila, jesmo li mogli predvidjeti tu situaciju. Da, razgovarala sam sa ministrom iz Etiopije. Znali smo da će brzo doći do suše, to i tada. Dakle, ljudi me pitaju zašto ne možemo pripremiti politike na vrijeme. Danas o tome govorimo zato što znamo da Europska komisija radi trenutno na pripremi zajedničke komunikacije o otpornosti. Ideja je da bolje povežemo politike za razvojnu pomoć i za humanitarnu pomoć zato što ne želimo da se humanitarna pomoć dogodi onda kad je razvojna pomoć e, propustila donijeti rezultate. Komunikacija se predviđa e, za svibanj, objavljivanje će biti u svibnju i zato bismo htjeli znati kako će ona izgledati. Imamo mnogo govornika, ali nemamo puno vremena na raspolaganju. Započet ćemo sa sljedećim. Ovdje je s nama gospodin Konte iz Europske službe za vanjsko, djelovanje, gospođa Manuela Cabral iz opće uprave Devko, Enrique Trautman iz opće uprave Eko i imamo također Katrin Šik iz e, mreže koja predstavlja nevladine organizacije u humanitarnoj pomoći. Dakle, prvo ćemo krenuti sa komisijom, nakon ćemo dati riječ e, nevladinim organizacijama. Imali ste deset minuta na raspolaganju, ali sad ću vas ipak moliti da to bude osam minuta. Pretpostavljam da zajedno radite na ovoj komunikaciji, pa molim vas da ne ponavljate ono što je rekao prethodni govornik. Imamo ovdje e, članove, odnosno zastupnike koji su <clears throat> željni postaviti pitanja. ću riječ najprije gospodinu Konteu koji je voditelj odjela za strateško planiranje unutar Europske službe za vanjsko djelovanje. Evo, izvolite. Zahvaljujem, s obzirom da nemam puno vremena na raspolaganju, pokušat ću što kraće govoriti. Već ste naglasili koliko je važna zajednička komunikacija o otpornosti. To je prioritet e, Europske službe za vanjsko djelovanje. To je jedan od najvažnijih dijelova rada na e, uspostavi i na provedbi Europske strategije za vanjsko djelovanje. Moramo podcrtati to da bez obzira na to koliko je važna sigurnost i obrana u provedbi strategije, E, globalna aspiracija ove e, strategije je ne samo koncentrirati se na obranu i sigurnost. Želim vas podsjetiti na to da glavni cilj strategije je da se ulažemo na rješavanju kompleksnih izazova s kojima se suočavamo, mobilizirajući sve resurse i instrumente koji su na raspolaganju i to na dosljedan način kako bismo se uskladili sa strategijom. Otpornost je vrlo ključno pitanje. Radi se o dinamičnom konceptu. Globalna strategija e, kaže da je otpornost jedna od pet prioriteta europskog vanjskog djelovanja. Otpornost je mogućnost država i zajednica da se reformiraju i e, to od unutarnje vanjske krize, a države koje imaju demokraciju i vjeruju u institucije, institucionalni razvoj e, su otporne države. Jačanje ili stvaranje otpornosti je strateški prioritet za globalnu strategiju kao i za druge e, dokumente o politikama Europske unije. Istovremeno, otpornost sama po sebi e, ne smije se smatrati specifičnim ciljem ili novim ciljem politika. Otpornost e, je e, koncept koji je neutralno se može sagledati, ali postoji i negativna koncepcija otpornosti. Na primjer, kriminalne organizacije su otporne i to nije svakako otpornost koju mi želimo postići. Naprotiv, mi se želimo pozabaviti negativnom otpornošću i stvoriti nešto pozitivno. Ova zajednička komunikacija ne želi postati novim instrumentom za potporu otpornosti. Otpornost, na otpornost trebamo gledati kao na e, karakteristike sustava koje omogućavaju odgovor na promjenu. Ima i određene karakteristike, to je koristan način razmišljanja o tome zašto određen sustav e, krahira pod pritiskom i koje karakteristike čine sustav prilagodljivim promjenama, dok e, se ipak zadržava integritet i cilj toga sustava to može biti čak i korisniji način e, djelovanja ako uzmemo u obzir e, e, slabe točke, ali trebamo također jačati jake strane što se tiče lokalne odgovornosti i što se tiče pristupa temeljenom na pravima i na ljudima. Zato možemo reći da imamo pojam koji ima više konotacija i to u raznim politikama. Vi ste govorili o humanitarnoj pomoći i razvoju, ali tu su još drugi sektori koji bi se trebali uključiti u ovu komunikaciju. Na primjer, okoliš, energetika, strateška komunikacija i tako dalje. Cilj komunikacije da se razvije zajednički narativ i da se ponudi okvir u koji bi se mogli uključiti svi aspekti otpornosti. Mi želimo to učiniti na dosljedan način i ne želimo se oslanjati na tradicionalna ograničenja trebamo e, koristiti postojeće politike, na primjer komunikacija 2012. o pristupu otpornosti, ali moramo uključiti održive razvojne ciljeve, agendu 2030. i Pariški ugovor. Ako budemo e, se bavili na prikladan način otpornošću, uspjećemo napredovati prema ciljevima održivog razvoja, a uspjet ćemo također poboljšati e, ulogu Europske unije kao institucije koja doprinosi e, svjetskom miru. To je sve vezano uz agendu unutarnjih pitanja Europske unije. Moramo dati naš doprinos tomu, a globalna strategija ponovno naglašava e, obveze u odnosu na globalnu strategiju, ali također podcrtava da Europska unija nije izolirana od pritisaka koji se osjećaju u partnerskim državama. Između unutarnjih vanjih politika postoji granica koja je sve slabija e, i sigurnost građana u vanjske politike mora se ojačati. Ova komunikacija će nam omogućiti odrediti neke, e, neka pitanja u unutarnjoj vanjskoj politici i moći ćemo stvoriti veze između e, agende povjerenika za Uniju sigurnosti sa komunikacijom e, koja je donijeta prije godinu dana o e, hibridnim prijetnjama. Što se tiče suradnje sa međunarodnim organizacijama, ona e, je jako važna zato što te institucije mogu dati znatan doprinos, na primjer UN, Svjetska banka i OECD imaju jako važnu ulogu, puno iskustva koje mogu podijeliti s nama u pogledu otpornosti, ali važna je suradnja i s partnerima i sa trećim zemljama posebice. A mi pokušavamo upravo potaknuti njihovu otpornost kako bismo i povećali našu otpornost na razini Unije. U ovoj komunikaciji je to jako važno. I na samom kraju konzultacije. Mi e, Mm, unatoč nedostatku vremena imamo opširne konzultacije sa civilnim društvom i drago nam je što imamo mogućnost danas da čujemo gledišta Europskog parlamenta. Hvala lijepa, dajem riječ drugim kolegama i kolegicama. Hvala lijepo što ste se pridržavali zadnog vremena. Sljedeći govornik je gospođa Manuela Cabral koja je na čelu jedinice za fragilnost i otpornost u općoj upravi DEVKO. E, čini nam se dakle da vi već imate politiku i ovdje međutim imate novu komunikaciju. Zašto? Što želite promijeniti? To moramo shvatiti. Je li to nešto što bi se trebalo dogoditi? Dakle, možete li nam reći kako će se politika promijeniti na terenu? Hvala. Hvala. Zapravo, Devko je e, glavna uprava koja bi mogla odgovoriti na to pitanje. Mi e, smo se bavili komunikacijom iz 2011. otpornosti koja se temeljila na ranom upozorenju o krizi i o tome kako povećati otpornost. Kao što je Alfredo rekao, mi smo mnogo naučili, a naučili smo to da se otpornost treba poticati u raznim sektorima poljoprivredi, klimatskim promjenama, okolišu i tako dalje. Ali ta E, komunikacija koja obuhvaća i globalna strategija e, gura nas korak dalje i tim odgovaram na tvoje pitanje o sigurnosti opskrbe hranom. Kako ćemo povezati nastojanja Europske unije za otpornost sa globalnim politikama i radu sa trećim zemljama na svjetskoj razini. Zato što Europska unija sama po sebi ne može natjerati zemlju da stvori otpornost samo kroz instrumente razvoja. Ponekad je potreban i politički diplomatski kanal i veze na međunarodnoj razini kao što je Alfredo rekao. Mislim da ovom komunikacijom mi nismo htjeli kako bih to rekla, se vratiti na ono što smo već rekli 2012. i 2013. godine Upravo suprotno, htjeli smo nadograditi tu komunikaciju o otpornosti i htjeli smo pokušati e, nadopuniti čitav niz sektora koji nisu bili pokriveni u komunikaciji iz 2012. godine. To e, ponekad zapravo nas onemogućava u e, dolasku do pravih rezultata i zaključaka o situaciji i do toga da stvorimo otpornost. Dakle, e, daljnje nadograđivanja naučenih daljnje nadograđivanje naučenih lekcija je nešto što nas zaokuplja. A u međuvremenu međunarodni kontekst se promijenio. Alfredo je već to spomenuo. Ciljeve održivih razvoja, Pariški ugovor, sporazum Sendaja, okviri za sa Bebe. Ja mislim da su svi shvatili da kad uzmete u obzir ciljeve održivog razvoja, oni moraju ići u korak s tradicionalnim Eh, razvojem ciljeva, a to je održavanje mira. Što pokušavamo sada učiniti? Ja mislim da to proizlazi svih konzultacija koje smo održali do sada. Mi pokušavamo shvatiti kako možemo operacionalizirati ove politike i kako se možemo poboljšati, kako možemo pojednostaviti razne procese koji su u tijeku u raznim politikama. Tu mislim na sigurnost, obranu, na mm, razvoj. Kako možemo pokušati sve to pojednostaviti? Kako bismo izbjegli to da kolege iz humanitarnog sektora moraju stalno intervenirati. Mislim da je to naš cilj, cilj e, svi u nas. Mislim da sam time odgovorila na vaše pitanje. Ova komunikacija naravno neće riješiti sve probleme, ali mislim da će ona uspjeti potaknuti političku volju kako bi se pojednostavili procesi i kako bismo došli do boljih rezultata uskoro. Mislim da bi to trebao biti glavni cilj onoga što pokušavamo postići u svakom slučaju mi ćemo to pokušati učiniti sa ovom komunikacijom. Jesam li odgovorila na vaše pitanje? Mislim da jeste. Ako sam dobro shvatila, rekli ste da imate instrumente, planiranje, programe, ali do sada niste još imali vezu e, između Europske unije i UN-a. Dakle, niste se bavili tim vezama. Dakle, postoji program za Sahel, na primjer. Nećemo sada o tome, ali ako sam dobro shvatila, vi ste to sada još istaknuli. Da, ponekad eh, razmatramo mm, opći koncept eh, fragilnosti. Pitali smo se kako se razvio koncepte fragilnosti ili krhkosti, jer nemamo pojam apsolutne krhkosti, nego postoji e, fragilnost e, na razini zajednice, gospodarstva, okoliše, politike i e, svaka vrsta fragilnosti mora se riješiti unutar specifičnog konteksta. To je nešto što ćemo pokušati smanjiti, a pokušat ćemo sve to riješiti kroz politički dijalog s trećim zemljama kako bi se govorilo i o odgovornosti koja mora biti u rukama država koja moraju provesti te ciljeve, a ne samo na strani Europske unije. U redu, a sada imamo predstavnika glavne uprave EKO. To je gospodin Trautman koji je na čelu odjela za regionalnu strategiju i razvoj politika koji će govoriti o tome kako možemo razviti humanitarnu pomoć i razvoj. To je gospođa. E, ovdje u mojim bilješkama piše gospodin, oprostite. Činilo mi se da je ovo greška. E, eto, izvolite, imate riječ. Hvala. Hvala što ste pojasnili. Htjela bih se vratiti na početno pitanje. 2012. godine smo imali posljednju komunikaciju o otpornosti. Ja sam bila uključena u pisanje te komunikacije. Mi smo se pozabavili glađu istom krizom e, kao što smo govorili tada. Ništa se nije promijenilo, ali pokušali smo vidjeti što se ipak malo promijenilo, a to je e, zašto je došlo tako teških posljedica suše međuvremenu smo vidjeli da je došlo do znatnih posljedica, ali sada imamo puno bolju suradnju između aktera za humanitarnu pomoć i imamo bolje linije financiranja. E, tu se ne radi samo o smanjenju financiranja, nego općenito Europskoj uniji je došlo do lošijeg odgovaranja na ovu situaciju, na reagiranje koje je nedostatno. Tada, u 2012. Eh, naslov komunikacija bilo odgovor na krizu opskrbe hranom. Znali smo da postoji takva kriza, ali mislili smo da je to vezano uz eh, sukobe koji se protežu godinama i nakon tri, pet ili deset godina znali smo da će mm, vjerojatno posljedice biti slične. U općoj upravi EKO e, je važno znati koja su načela. Ipak e, konflikti su sada bolje sagledani u našoj analizi i kao što je već rečeno tu se govori i o volji i o tome da smo svi odgovorni ako ne uspijemo kontrolirati sukobe i ako ne uspijemo e, izbjeći da se pogorša situacija. Na primjer u Nigeriji i Jemenu te dvije države su bile pogođene krizom 2011. i 2012. i pogođeni su i sada. Ali to nema mnogo veze sa sigurnošću opskrbe hranom. Dakle, to je samo pregled situacije. I mislim da moramo također uzeti u obzir neke druge stvari Radili smo sa kolegama iz područja razvoja i politika i mi se ne bavimo izolirano vlastitim e, pitanjima, nego trebamo bolje surađivati. Kako možemo stvoriti sustav koji će odgovarati kvalitetno na šokove? Moramo imati sustav zaštite u državama koje su pogođene krizom, kako se mogu, bi se mogle one same odupriti tim krizama. Osim toga moramo bolje shvatiti naše odnose sa lokalnim vlastima jer one moraju preuzeti vlastitu odgovornost za situaciju u državama koje oni vode u Etiopiji, znam kakva je situacija, sam je posjetila. Program eh, za sigurnost u proizvodnji je dobio financiranje, ali dobila je i vlada financiranja kako bi mogla odgovoriti na situaciju. Nakon toga su rekli da trebaju i veću podršku, ali ta vlada svakako koristila vlastita sredstva u rješavanju krize i to je pozitivno. Što se tiče rasprave i naših kolega iz Europske službe za vanjsko djelovanje, stvarno bih htjela da ova komunikacija e, ne bude nešto isprazno puka lista želja, nego želim da se operacionalizira način na koji rješavamo krize. Nadam se da ćemo iz ove situacije izići eh, i na kvalitetan način rješavati pitanje budućnosti. Hvala. Posljednji govornik, Katrin Šik, je iz eh, mreže Voice koja predstavlja nevladine organizacije. Izvolite. Hvala. Hvala na mogućnosti da predstavim ovu mrežu. Mi smo sudjelovali u konzultacijama sa civnim društvom što se tiče razvoja i humanitarnih pitanja e, i u pogledu organizacija koje se bave tim pitanjima, tako da imam i širu sliku koju bih htjela predstaviti. Mnogo sam to ocijenila i intrigirali su me ovi ambiciozni programi koji su predstavljeni sa strane kolega iz e, službe za vanjsko djelovanje. E, stvarno i šteta što nema više vremena za ovaj proces i za konzultacije. Znam da ste učinili sve što ste mogli. Mi smo bili jedan od prvih sektora koji je konzultiran. Međutim, mislim da je ta konzultacija jako važna. drugo, to su već drugi kolege spomenuli. Postoje jako važno pitanje uključivanja naučenih lekcija i nadograđivanja naučenog. Dva aspekta e, za koja smatramo da su najvažniji su plan provedbe prethodne komunikacije e, koja bi se trebala procijeniti sada, a kao drugo Važno je imati i prvu evaluaciju uh, uzajamnog fonda. Uh, to bi revizorski sud trebao sada sagledati. Uh, zabrinuti smo zato što naučene lekcije iz ovih događaja neće se moći uzeti u obzir u ovom slučaju. To je sve što se tiče procesa. A nadovezujući se na ono što je eh, rekla gospođa Trautman, mislim da da otpornost e, o kojoj govorimo na terenu je nešto što ne smije nikoga isključiti. Nitko ne smije zaostati. E, to je važno jer je također istaknuto u e, zaključcima Svjetskog humanitarnog samita ova komunikacija se treba koncentrirati upravo na ljudima, ne na pojedincima, nego na društvima. Što se tiče unutarnje dinamike zajednica, treba reći kako zajednice daju doprinos svjetskoj stabilnosti. Kad govorimo o stabilnosti i sigurnosti, koji su važni elementi ovdje, zato što se ova komunikacija e, povodi za globalnom strategijom, to je aspekt e, koji e, zahtjeva e, održiv mir i jer održivost je ovdje ključno pitanje. Od nas se očekuje da ćemo potaknuti operativnost i staviti ljude u centar naše pažnje bit će krucijalno. Mislim da tu postoji veliki izazov jer ova komunikacija je vrlo kratak dokument kao i sve komunikacije i stvarno se divim ljudima koji su je sročili. Ali ono što sam vidjela u izvješću, nacrtu izvješća parlamenta je upravo ono što ste vi rekli jer operacionalizacija i uočavanje nedostataka obuhvaća razne instrumente i alate koje komisija ima na raspolaganju. To bi trebao biti naš fokus. Još je nešto ovdje spomenuto, a to je rano upozorenje. Europska unija je otišla prilično daleko u razvoju eh, mehanizama ranog upozorenja. Mislim da nam trenutno nedostaje e, brza reakcija, dakle rana reakcija, to bi države članice e, trebale e, poticati jer tu igraju važnu ulogu. još jedno pitanje vezano je uz strateške razvojne ciljeve i humanitarni summit, to je rasprava o rezultatima. Možemo li imati e, zajedničke rezultate za jednu državu? To je spomenuto ovdje i drago mi je bilo to čuti. Svaka kriza odnosno svaka država mora rješavati e, krizu, odnosno svaku krizu, svakoj državi treba rješavati pojedinačno. Ali kad se radi o razvoju, humanitarnom razvoju, mirotvornim misijama, to bi mogli biti različiti aspekti. Na primjer, ako budemo htjeli imati zajednički rezultat za Siriju, e, vjerojatno ćemo svi raditi na tomu. E, kako e, vjerojatno će cilj biti od tarasice diktatora, ali ako to bude tako, onda će biti teško primijeniti neke instrumente bez obzira na sve, komplementarnost je važna i mislim da je ovdje učinjen dobar e, kvalitetan korak naprijed suradnjom između opće uprave Devko i Eko. To je veliki napredak, ali komplementarnost između raznih instrumenata i spajanje i rješavanje nedostataka u tim sektorima stvorit će potpunu integraciju instrumenata. Dakle, pozdravljam ovaj pristup koji je e, odbor za razvoj usvojio. Osim toga trebamo i dugoročni pristup. E, mislim da mi je sada vrijeme na isteku, dakle prepuštam riječ drugima. Hvala na ovoj mogućnosti. Najviše hvala. Da li se netko od kolega želi javiti za riječ? Gospodin Venta, da vi ste prvi, a onda ćemo dati drugima riječ. Izvolite Bogdan. Hvala Linda. Slažem se s rečenim. Otpornost moramo sagledati kroz brojne dimenzije, političku, ekonomsku, političku, ali i kroz prizmu sigurnosti. Prošlog tjedna u Strasburu raspravljali smo o ovoj situaciji u Somaliji, Južnom Sudanu, Jemenu i znamo da se u tim državama suočavamo sa jako velikom humanitarnom krizom klimatske promjene, hran, glad, suše. tu su i problemi sigurnosti sa zemljama kao što je Nigerija. Znamo da je ona jako uspješna pitanje gospodarstva, ali imaju brojne sigurnosne probleme povezane uz Boko Haram. Dakle, želim se nadovezati na komunikaciju koju ste spomenuli. Da li ćete se baviti ovakvim pitanjima o toj komunikaciji kako biste uzeli u razmatranje i ova pitanja, ova žarišta? i kako se baviti time. Dakle, kako se baviti tim zajednicama ako se uzima u obzir što se događa u tim zemljama, na primjer u Somaliji, Sudanu, Jemenu, Nigeriji. Tamo su brojni izazovi i imamo veliku humanitarnu krizu u tim zemljama. Hvala. Marija Hojbuk. Marija Hojbuk. Herzlichen Dank, herzlichen Dank auch. Ähm, Najljepša hvala. Želim vam zahvaliti na ovim izlaganjima. Ja polazim od načela da ovdje u našem odboru svi smo za to da Komisija Europska služba za vanjsko djelovanje od otpornosti žele, žele da otpornost bude strateški prioritet. Mislim da je to jasna stvar. No, ipak, ipak, ono što mi nije jasno jesu rokovi. Naime, komisija želi predstaviti tu novu strategiju do jeseni, a vi ste u više navrata rekli da je 2012. godine komisija već objavila komunikaciju koja se bavi prehrambenom sigurnošću u rogu Afrike i Sahelu, a danas u nadolazećim danima imamo evaluaciju te strategije. No, iznenađujuće što se za evaluaciju odlučilo za pojednostavljeni postupak jer 2018. će biti nova evaluacija, a da se neće baviti isključivo prehrambenim pitanjima. Ovdje se radi o e, reviziji cijelokupne e, komunikacije investicije, odnosno strategije. Dakle, prije ove evaluacije pokreće komisija, komisija pokreće novu strategiju, to mi je nekako nelogično, ali možda Evropska služba za vanjsko djelovanje ili neko drugi nam može više toga reći. Ili ti čudni rokovi možda su povezani uz činjenicu da je otpornost postala stvarni strateški problem koji se doista shvaća jako ozbiljno, no usprkos tome regije koje su u jezgri te strategije su u susjedstvu, to su zemlje podrijetla i zemlje tranzita migranata izbjeglica. Dakle, iskreno govoreći, doista imam dojam da su prioritet sigurnost i pravna država, jer u suprotnom ćemo bi fragilnije države trebale koristiti tu strategiju, a ne zemlje našeg susjedstva. Dakle, nije mi jasno kako stoje stvari i uslovom čija je ta strategija, kome ona pripada, da li pripada našim državama koji su naši partneri ili je to naša strategija, nas Europske unije, strategija visoke predstavnice. Zatim želim se vratiti na rezoluciju. Hvala ti Linda na predlogu rezolucije. Mislim da bi taj projekt eh, jasno istaknu činjenicu da nisu samo države, već i društva u svojoj složenosti e, akteri, dionici kojima trebamo surađivati. Jasno je da nakon kriza, sukoba, prirodnih katastrofa, da je od da je prioritetno pojačati otpornost osoba, kućanstava. To je jednako važno kao i otpornost država. I konačno žele bih dodati još jednu stvar u taj nacrt teksta, a to je uloga žena. Možda bi se moglo dodatno inzistirati na ulozi žena koje su ključni akteri po pitanju otpornosti. Tu i značaj nevladnih organizacija, o tome je riječ u nacrtu izvješća, možda bi se tu moglo naglasiti kako treba dodatno pomagati tim nevladnim organizacijama jer je njihovo polje djelovanja sve više ograničeno. Možda bi se takvom nečemu moglo suprotstaviti. još jedna stvar koja je po mom mišljenju jako važna, to su financijski instrumenti. Naime, mislim da Europski parlament treba odbaciti mehanizme koji nisu transparentni, koji su kratkoročni instrumenti poput eh, tih eh, fondova koji idu u tom smjeru. Ja ću uložiti amandmane s tim u vezi. Hvala. Sosil Kjenge. Grazie. E, um, Hvala. Ja želim zahvaliti našim izvjestiteljima na pruženim informacijama jer je to doista važno pitanje. Polazim od činjenice da smatram da bi to trebalo mnogo ojačati i u skopu konsenzusa. Otpornost mora biti ključni aspekt zato jer to odražava dosljednost i usklađenost naših politika. Tu polazimo upravo od toga. Dakle, ako želimo da naša politika bude više dimenzionalna, u konsenzusu moramo na to e, inzistirati i to učiniti ključnim elementom. Dakle, to se ne tiče samo jednog e, jedne zemlje, jedne zajednice ili pojedinaca, nego se tiče svih politika koje ćemo primijeniti prema našim partnerima. S obzirom na sve navedeno, htjela sam postaviti sljedeće pitanje. Dakle, višedimenzionalna priroda tih politika dovodi nas do tvrdnje da trebamo djelovati i u gospodarstvu, u politici i e, također u sektoru sigurnosti i socijale. No, htjela sam jedno pojašnjenje o političkom aspektu, odnosno Želim e, vas pitati što će otpornost uključiti sa političkog stajališta i želim zahvaliti Lindi zato jer je izradila značajnu rezoluciju na koju ću ja uložiti određene amandmane jer bih htjela da se bolje pojasni upravo ovo političko pitanje. Hvala. Um, thank you. Mr. hvala, gospodin Selimović, izvolite. Naša hvala i hvala vam na inicijativi koji ste pokrenuli u vezi s usmenim pitanjem i nacrt, e, po mojom mišljenju, jako dobar. Ja se ne slažem s kolegama koji ispitaju zašto se o tome danas raspravlja. Mislim da je jako važno o tome sada raspravljati ne samo zato što se ovdje radi o konceptu koji je probio si probio put u europske dokumente o razvoju, već smatram da, da je ovo odgovor na određena pitanje koje se postavljaju na terenu. Svijet je karakteriziran sve većim izazovima koji se ne mogu rješavati na jedinstven način. I pitanje otpornosti je jedno od mogućih odgovora. Tu je naravno i žuna potreba da se shvati kako se ljudi oporavljaju od stalnih eh, šokova koje proživljavaju. Ovo je dakle pristup u tri faze komisije, dakle procjenjivanje rizika, anticipiranje rizika, prevencija. Mislim da je to dobro. Meni to zvuči razumnim pristupom, no kao liberal moram reći da po mom mišljenju takav pristup je isuviše fokusira na državu. Ovisi o državi. Po mom mišljenju, tu bismo trebali imati, odnosno mogli bismo imati doprinos eh, smanjenju otpornosti u nedemokratskim i fragilnim državama. To odjednom ovisi o državi. Pa to je možda problematično, znate, jer ponekad države nisu najbolji partneri. Postoji jedna dobra mantra koju stalno ponavljamo, oslanjaj se na ljude, na lokalna rješenja na terenu, ali često je, ponekad imamo problema oslanjajući se na, na te ljude. Mislim da postoji potreba da se ojača uloga zajednica i individua i kako se, da se nauči kako se oni nose sa tim složenim rizicima i gospođa koja predstavlja nevladnu organizaciju imala briljantan govor, govoreći da ne treba samo to staviti na državnu razinu, već i na osnovu. Zatim, nevladna organizacija također spomenula dakle, da izgradnja otpornosti, osobito u fragilnim državama, je dugoročna obveza. Ne želim spominjati neke konkretne kretne države u kojima smo onoliko koliko i televizijske kamere odjednom e, izgubimo zanimanje za njih i onda se pitamo da godina kasnije zašto nismo uspjeli. Dakle, uložili smo sve novce, sam trud ponekad i, i poslali vojsku da se bori protiv nečega, a onda deset godina kasnije što? Nije uspjelo, to je propala država. I još uvijek je takva. Dakle, mislim da je važno anticipirati, raditi na prevenciji, ali isto tako i raditi na izgradnji otpornosti, a to je dugoročna obveza i to znači da se mora biti prisutan jako dugo, to nije popularno, a zahtjeva velika sredstva. Mora se naći tu političku podršku. I treća stvar koju želim naglasiti jeste da ne smijemo zaboraviti da e, otpornost zahtjeva jake, jako, jako mreženja i partnere na svim razinama govori se o produbljavanju partnerstva, no konkretno potrebno je izgraditi partnerstvo sa građanskim društvom i privatnim sektorom, a o tome se ne govori. Zatim, Europljani kažu da se može učiti od iskustva razvijenih zemalja u razvoju. To je iskustvo u kojima su svi nadobiti. Evo, u kontekstu aktualnog problema terorizma u Europi, oni se bave s puno manjim sred, mnogo manje sredstava, sa puno složenijim e, problemima i neke od tih zmaja, ne sve, dosta su uspješne u tome. Tako da nas one mogu naučiti kako se nositi s tim problemima terorizma, a ne mi njih. E, upoznao upoznan sam na nekolicinom država, osobito na Balkanu, koje se bave tim problemima savršeno, čak iako imaju e, jako male novce na spolaganju. To je poput kusura za kavu. I mislim da moramo imati na umu glavne ciljeve za ljudski dignitet e, za sve nas, a to su pitanja koja su jako važna, a teško stvariva, kao što znate. Tu su društva čiju ulogu treba jačati, djeca su ugrožena i naš glavni cilj mora biti budućnost, dakle djeca i njihov položaj, jer s njima ćemo raditi za 10-15 godina i ja ću u tom smislu uložiti neke amandmane ovdje za ovo usmeno pitanje u ime svog kluba zastupnika liberala. Najviše hvala. Hvala vama. Sada konačno gospođa Zovko ima riječ. hvala na sreću hrvatskom. Želim govori svoj jezik. Um, iscrpno izlaganje uh, u trenutku kada nam dolaze alarmantne poruke iz uh, afričkog kontinenta. Um, ono što me je posebno dirnulo um, i u stvari jedna primjedba od gospođe koja je govorila o potrebi da se naprave lessons learned exercise. Mislim, u potpunosti se slažem da je izuzetno potrebno da se razmotri e, znači e, sve one politike koje dovode do nekada teških e, teških situacija u kojima se danas nalazimo i mislim da je za Europsku uniju veoma urgentno raditi lessons learned exercise prije daljih mjera u bilo kojim od ovih kriznih područja kako se ne bi suočavali da gasimo požar e, dalje sa e, petrolom. Jer mislim da je to ono što se dešava na terenu. E, novac sam nije dovoljan. potrebno je svijesti, razmotriti gdje je ono gdje griješimo i gdje, gdje se stvari ti fondovi mogu usmjeriti i na koji način, kome i da se to sveobuhvatno radi i sa UN-om, i sa svim onim organizacijama koje su na terenu jer je ustvari koordinacija ključna u ovakvim situacijama. Zahvaljujem. Um, Evo, nakon što smo sve saslušali, mislim da imamo bolji pregled e, glavnih ciljeva o čemu se radilo ovdje, jer mi smo mislili da će se tu raditi o inicijativama koje se tiču razvoja, devko i tako dalje, ali ovo je puno, puno obširnije i obimnije, dakle može se ticati svih e, aspekata, ne radi samo o prehrambenoj sigurnosti, već i riječ o puno širem konceptu, dakle i drugi odbori će tu surađivati, odbor za razvoj i ne samo Imali ste nekih konkretnih pitanja, dakle ne znam, želite li govoriti na njih? Izvolite, gospodine Konte. Evo, ja ću da onda ću prepustiti kolegama. Najprije želim se zahvaliti na svim komentarima i pitanjima koji su doista bili jako korisni i konkretni, jer doista pomažu da napredujemo i ovo su doista jako veliki izazovi s kojima smo suočeni i doista nam je potrebna sva moguća podrška koju možemo dobiti. Želim samo nadvezati na neke stvari koje su rečene, a bilo na o održivosti. To je jako važno. Naime, otpornost treba naše politike učiniti održivima. A kako bismo ostvarili održivost naših ciljeva, i doista je jako smisleno što je rečeno o održivoj stabilnosti. Naime, kada se izrađuje globalna strategija, a ja govorim kao jedna od osoba koja je sudjelovala u tome, dakle govoreći o otpornosti, jest isto kao govoriti o stabilnosti, ali bez onog konotacije podržavanja autoritarnih režima i država. Dakle, tu se radi o društvu, podržavanju društva, ne samo državama. Dakle, pristup od dozdo nagore u koji se tiču politike i upravljanja. Dakle, kao što sam rekao u svom izvornom izlaganju, ovo je u, utemeljeno na ljudima. I isto tako zajednička priroda ovoga je važna. Dakle, posredstvom ove komunikacije imamo za cilj da se ide još dalje, ali isto tako da se dopunjavaju postojeći, ne da se zamijene, već da se dopunjavaju postojeći dokumenti i to je samo po sebi dosta izazovno glede dosljednosti. Dakle, mi ne zamjenjujemo nikakvu komunikaciju iz 2012. otpornosti, već dopunjavamo revidiranu politiku susjedstva dopunjavamo također i druge komunikacije, tako da bih mogao navesti još čitav niz dokumenata, ali ovdje je cilj dakle, da se uspostavi prava komplementarnost i poveznice raznih eh, političkih eh, područja, a u duhu zajedničkog pristupa, kao što rečeno, koji je u srcu ove globalne strategije. Po pitanju političkog dijaloga, da, jako je važna ta politička dimenzija, to je nešto što je Manuela spomnjala. mi bismo naime htjeli znatno inzistirati na tome i to na uspješniji i bolji način nego što je to ranije rečeno. Dakle, kao što rekao, želimo inzistirati na značaju vlasništva, ali preuzimanje vlasništva ne samo političkih struktura, već i od ozom nagore. Znate, u tom smislu to će biti veliki izazov. Dakle, naglašavanje preuzimanja vlasništva društva koje nije u potpunosti svjesno položaja koji je, koji je njegov, to će biti izazov. Dakle, to ja mislim da sam <laughs> već iscrpio svoje vrijeme, tako da ću predati riječ drugima. Najviša hvala. Ne znam da li gospođa Kaval ili netko drugi želi nešto dodati ovome. Evo, ponovo ćemo mi to napraviti istim redoslijedom. Hvala na vašim komentarima. Mislim da moramo voditi računa o činjenici da će ova komunikacija stići u trenutku potpuno drugačijem od okolnosti u kojima smo imali komunikaciju iz 2012. godine. Promijenili smo pristup i također instrumente. Nastojimo ne samo sagledati osobe domaćinstva i zajednice, nego i političku stranu. No, i kada je riječ o razvojnoj politici, ne uzimamo samo u obzir države, nego smo prije nekog vremena pristupili i lokalnim vlastima, civilnom društvu i nadamo se da ćemo primjerice uz pomoć novog Europskog fonda za ulaganja moći uključiti u izgradnju otpornosti one vlasti i ona tijela koja nisu samo na nacionalnoj razini, nego praktički sve. Oni trebaju imati osjećaj vlasništva nad time. To je ono što očekujemo od ove komunikacije i zato sam rekla da ne očekujete da će ta komunikacija donijeti velike novitete. Ona je više sredstvo za postizanje dosljednosti između različitih instrumenata i politika kako bismo ostvarili rezultate našeg djelovanja, dakle i djelovanja s naše strane i djelovanja u suradnji s međunarodnom zajednicom. Preostalo nam je još samo nekoliko minuta jer vrijeme je na izmaku. Hvala i hvala svim zastupnicima na vrlo relevantnim pitanjima. Evo samo nekoliko napomena. I humanitarni djelatnici imaju prilike sada vidjeti što se promijenilo ovdje i došlo je do dosta pomaka, naročito u vezi sa dostojanstvom naroda. Dakle, ne koristimo više toliko novca kao humanitarnu strategiju, recimo umjesto hrane i tako dalje, kako bismo pomogli ljudima. To 2012. više nije bilo važno, ali u međuvremenu je postalo vrlo važno i e, to smo uključili i u naše odgovore u Jemenu, Somaliji, Južnom Sudanu i tako dalje i vodimo sve više računa o onome što rade lokalni stanovnici i e, organizacije na licu mjesta i tu je došlo isto do velikih promjena u posljednjih nekoliko godina i to možemo uvažiti i u kontekstu ove nove komunikacije, odnosno kako bismo uvidjeli što možemo učiniti na lokalnoj, a što na međunarodnoj razini. Tu je došlo, kao što sam spomenula, do značajnih noviteta. Evo, sada ću se prebaciti na e, njemački, kako bih odgovorila gospođi Hojbuh. Doći će do revidiranja odgovora po pitanju sigurnosti hrane. 2012. kao odgovor na prehrambenu krizu reakcija međunarodne zajednice bila je ta da se dakle, ta kriza što prije ugasi. I zapravo mi ćemo imati prilike o tome podrobnije razgovarati i vidjeti ono što je učinjeno u prošlosti po pitanju otpornosti. To ćemo revidirati sada i treba ćemo vidjeti što je ostvareno komunikacijom iz 2012. godine i treba vidjeti koji će novi elementi biti uključeni u ovu novu komunikaciju i to će nam pomoći u našem promišljenju. Evo samo kratko molim, zato jer moramo što prije završiti. Hvala svima na svim komentarima. Ono što će sada uslijediti je proširenje ovog pojma otpornosti, a to znači da će taj pojam obuhvatiti i političku otpornost. Kako će to posljedice imati? Hoćemo li se usredotočiti na susjedstvo ili na globalnu razinu, na otpornost države ili na otpornost zajednice ili pak oboje? Hoćemo li se usredotočiti samo na političku fleksibilnost ili ćemo obuhvatiti i operativnu fleksibilnost? To su pitanja o kojima promišljamo i koja moramo uvažiti kada razmatramo pojam otpornosti. Evo, Enrique nije ovdje, ali on bi htio da treba reći da treba definirati i pojam humanitarne pomoći. Dakle, zahvaljujem svim govornicima što su nam se danas pridružili i govorili o ovoj komunikaciji. Dakle, imamo rezoluciji, rok za i amandmana je 20. ožujka u podne i hvala prevoditeljima što su ostali nekoliko minuta više. Vidimo se sutra ujutro u 9 sati na glasovanju. Molim vas da donesete glasačke kartice. Hvala